Dobar dan, kolege. Koliko vidim, dvorana je skoro puna. I sada već možemo nastaviti s našim e, dnevnim redom. Danas imamo veoma bitne članove koji će prisutiti sastanku. Dakle, sljedeća točka našeg dnevnog reda je glasovanje. Prvo o čemu ćemo e, glasovati je e, nacrt mišljenja. Radi se o mišljenju Europskog parlamenta vezano uz prijedlog za proračun 2015. godine. Gospodin Von je predstavio mišljenje u sedmom mjesecu. Rok za podnošenje amandmana je bio 39 i 18 amandmana je predato. Možemo sada preći na glasovanje. Da, u redu, hvala. Molim vas da dignete ruku kako biste glasali za amandman i ukoliko ne budemo mogli vidjeti imali više glasova protiv ili za, onda ćemo glasovati elektronički a za cjelokupan tekst ćemo e, glasovati elektronskim glasovanjem. Počinjemo. Stavak prvi, amandman prvi. Tko je za? Stavak prvi, amandman prvi. Za, protiv. Suzdržan. Hvala. Odbija se, hvala. Uh, paragraf 1. Stavak 1, amandman 2, Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Stavak 1, amandman 3, Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Stavak 1a. Dakle, novi stavak, amandman četvrti. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Stavak 1a, dakle novi stavak, amandman peti, tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Stavak 1b, novi stavak, amandman 6, tko je za? Protiv? Dobro, moramo provjeriti elektronskim glasovanjem. Dakle, radi se o stavku prvom B, amandmanu šestom. Tko je za? Sad možete glasovati. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. We have uh, 30, 18 in... 3, 18 za, 16 protiv. Usvaja se. Paragraf 2, amendment 7. Stavak drugi, amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Stavak drugi, amandman osmi. Tko je za? Protiv? Moramo provjeriti. Molim vas da pređemo na elektroničko glasovanje. Možete glasovati sada. Zatvaram glasovanje. 16 za, 19 protiv. Dakle, amandman je odbijen. Stavak drugi A. Novi stavak. Amandman 9. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Odbija se. Amandman 10. Tko je za? Protiv protiv, suzdržan, odbija se. Dakle, radilo se o stavku trećem, amandmanu desetom. Stavak treći, amandman jedanesti. Gospodin Von. Ja zapravo imam još jedan amandman. Želim e, izbrisati posljednju rečenicu i nakon riječi above. Mislim da bi na taj način e, to bilo činjenično činjenički ispravno i mislim da bi bilo dobro izbrisati posljednju rečenicu. Hvala, dakle radilo se o usmenom amandmanu. Ima li netko tko je protiv ovog usmenog amandmana? Samo jedna osoba. Dobro. Dakle, imamo jednu osobu protiv usmenog amandmana, što znači da možemo usvojiti taj usmeni amandman. Hvala. U tom slučaju... Ne, dakle, dvije osobe su protiv ovog amandmana. E, ispričavam se, ali to je, dakle, protiv našeg amandmana, ali ako je jedna osoba protiv usmenog amandmana u ovom odboru, onda taj amandman ne može biti usvojen. Na plenarnom zasjedanju je pravilo drugačije, ali ovdje ta osoba predstavlja zastupnika. E, ispričavam se, onda ćemo to provjeriti. In Evo provjeravamo u pravilniku. let me, let me explain Dobro, evo pokušat ću pojasniti. Na plenarnom zasjedanju 40 članova se moraju usprotiviti usmenom amandmanu kako bi on bio odbačen. Na odboru mora postojati otprilike isti broj zastupnika koji se protivi amandmanu, to stoji u pravilu 169.6. Možete li molim vas pročitati taj članak? This Dakle, radi se o pravilu 168 kvorum. Ne, ispričavam se, 169. Predlaganje amandmana. Dakle, o amandmanu će se glasovati tek nakon što je on isprintan i podijeljen na svim službenim jezicima, osim ako parlament odluči drugačije. Parlament ne može odlučiti drugačije ukoliko barem 40 e, zastupnika se usprotivi amandmanu. Parlament neće donositi odluke koje će dovesti e, zastupnike koji koriste poseban jezik u nepovoljan položaj. Ukoliko je jedna desetina zastupnika protiv amandmana, onda se amandman ne može usvojiti. Zatim stoji na sastancima odbora broj glasova, broj zastupnika koji se moraju usprotiviti amandmanu ili određenoj izmjeni se temelji na pravilu 209 proporcionalno onom što se primjenjuje na plenarnom zasjedanju. Što znači jedan ili tri zastupnika. Tajnik kaže tri zastupnika. Dakle, ne, zapravo trebalo bi biti dva. Zapravo imamo dva zastupnika koja su se usprotivila usmenom amandmanu. Izvolite. Ja sam među onima koji su zatražili ovaj amandman i možda mogu objasniti u ime autora zahtjeva da se s time ne slažemo. Dakle, ne moramo se sad raspravljati o tome koliko zastupnika se protiv amandmanu. Imamo ih već tri, što znači da ovaj usmeni amandman ne možemo usvojiti. Izvolite. Ispričavam se, ali ovo mi smo ovdje već deset godina i ovo je pitanje vrlo bitno za nas jer uvijek imamo, uvijek je do sad bio jedan zastupnik koji se mogao usprotiviti amandmanu i bitno je pojasniti pravila sad jer pet godina je pred nama i mislim da ne bi bilo dobro ponavljati ovu raspravu svakog puta kada dođe do ovakve situacije. Tako da predlažem da zatražimo tajništva da to pitanje pojasni za sljedeći sastanak kako bi pravila bila sasvim jasna. Jer evo sad, sad to pitanje možda nije od ključne važnosti, ali ponekad se može raditi o veoma bitnim, politički bitnim pitanjima i mislim da moramo e, točno znati e, zbog čega su sada izmijenjena pravila koja smo primjenjivali deset godina. Hvala, u potpunosti se slažem s vama da ne trebamo trošiti vrijeme na danju raspravu. E, sada imamo jasno pravilo za postupanje u odboru i e, tražim od tajništva naravno da za sljedeći sastanak pripremi pojašnjenje tog pravila. Tako da ćete znati koliko zastupnika se mora usprotiviti nekom usmenom amandmanu kako bi on bio odbijen. Sad možemo nastaviti s glasovanjem. Dakle, došli smo do stavka trećeg, amandmana 11. E, idemo na odvojeno glasovanje. Glasovanje po dijelovima. Dakle, prvi dio. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. No. Ok vote now. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. 17 zastupnika za, 19 protiv, dvoje suzdržanih. Odbijamo amandman. Drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Stavak 3a, novi stavak, amandman 12. Tko je protiv? Ne, ispričavam se, tko je za? Tko je za? Hvala, protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak četvrti, amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Stavak četvrti A. Novi stavak. Amandman 14. Tko je protiv? <laughs> ne, ispričavam se. Tko je za? Ispričavam se vrlo rano jutro. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak četvrti A, novi stavak, amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijamo. Stavak peti, amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Stavak peti a novi stavak, amandman 17. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Stavak 5a, novi stavak, amandman 18. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. A sada prelazimo na glasovanje za ovo izmijenjeno mišljenje. Glasujemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. 35 za, 3 protiv, 2 suzdržana. Što znači da je mišljenje usvojeno. Hvala. next, uh, Prelazimo na sljedeće glasovanje. Radi se o nacrtu izmjene proračuna broj 3 kroz 2014, prihod od kazni i plaćanja kamata i tako dalje. Dakle, ovo drugo glasovanje se tiče nacrta izmjene proračuna broj 3 kroz 2014 koji govori o e, povećanju odobrenih sredstava za plaćanje za obveze iz prethodnih godišnjih proračuna. Amandmani su, rok za podnošenje amandmana je e, treći listopad. Moramo se držati ovog vremenskog e, ograničenja. Ovo mišljenje vam je upućeno pismenim putem i obavišteni ste da se o njemu mora glasovati danas. S obzirom na vremensko ograničenje nismo mogli prevesti ovo mišljenje na sve jezike. Na engleskom jeziku je objavljeno 17.9. i zatraženo je od vas da podnesete amandmane do 19. rujna. Dva amandmana su priložena. Možemo li sada preći na glasovanje? Dakle, prvo glasujemo o stavku prvom, amandmanu prvom. Tko je za? Protiv? Moramo provjeriti. Prelazimo na elektroničko glasovanje. Otvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram glasovanje. Okay. Huh? We have uh, 18 votes. Dakle, 18 za, 18 protiv i dva suzdržana. It is rejected. Što znači da se odbija amandman zbog ova dva suzdržana. Stavak treći, amandman drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. And now, uh, yes please. Yes, samo jedan kratki komentar, predsjednice. Ovo je žurni postupak i nije baš uobičajeno s obzirom na vrijeme na raspolaganju, ali pitanje je hitno. Odnosi se na zaostatak u plaćanju i želim obavijestiti odbor da odbor za proračuna će sutra imati specijalni izvanredni sastanak iz odbora iz zatvornih vrata. No, e, što je sa zaostatku plaćanja? S obzirom da imamo toliki zaostatak, htio bi znati otkud to sve. Odbor će sutra o tome raspravljati. bilo bi jako zanimljivo za odbor da sazna što se dešava jer taj zaostatak plaćanju postoji, jasan je, ali pitanje je otkud toliki zaostatak, dakle zašto nemamo nikakvih sredstava, tako da bi bilo dobro da to saznamo i nadam se da ćemo to dobiti tu informaciju od povjerenika. Hvala na ovoj obavijesti. Važno je razjasniti zašto postupamo na takav žuran postup, takvim žurnim postupkom. Dakle, mi ćemo podijeliti informacije sa sutrašnjeg sastanka sa zastupnicima. Dakle, prelazimo na konačno glasovanje o mišljenju. O nastu proračuna broj 3. Glasujemo elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 33 za, 3 protiv i 2 suzdržana. Dakle, amandman je usvojen. Završili smo dakle s glasovanjem. And we continue with the with the agenda. Nastavljamo s dnevnim redom. desta točka dnevnog reda na sastanku odbora jest vanjska studija na temu uloga gradova u kohezijskoj politici u razdoblju 2014. 2020. Molim vas za pozornost. Uvaženi kolege, moramo nastaviti s radom. Dakle, nastavljamo s predstavljanjem studija na temu uloga gradova kohezijskoj policiji 2014. do 2020. Studiju je naručio odbor Regiju u rujnu 2013. godine. Molim vas. i komisija je to naručila dakle od Metis GmbH iz Beča i predstavljat će studiju gospođa Herta Totling Schoenhofer. Glavni cilj jeste da se vidi koja je sve veća uloga gradova u kohezijskoj politici u razdoblju od 2014. do 2020. godine, a na temelju novog zakonodavnog paketa i na temelju iz prethodnog programskog iskustva. Sve veći, veća uloga gradova i opasnosti od te veće uloge gradova u kohezijskoj policiji je nešto treba normalizirati. Ova studija dolazi pravovremeno s obzirom da Europska komisija e, radi, imat će prezentaciju, imala je prezentaciju u srpnju o urbanoj dimenziji europske e, kohezijske politike i na temelju ovoga pokrenuta je javna, javno savjetovanje o e, urbanom, urbanoj agendi Europske unije. Nakon izlaganja da ću zastupnicima mogućnost da komentiraju. Gospođo Šonhafer, imate riječ. Gdje ste? Tu ste. Izvolite. Dame i gospodo, najljepša hvala što mi dajete riječ. Mislim da će kompleksnost biti složena sada nakon što ste uspješno okončali glasovanje. I sada se možemo vratiti na sadržaj, sam sadržaj politika. Danas se radi o gradovima. Gradovi su imaju važnu ulogu u oblikovanju gospodarstva i društva. Oni imaju važnu ulogu za stimuliranje i integriranje gospodarskog rasta. I ovo je upravo pitanje koje se odnosi na kohezijsku politiku. Današnje pitanje jeste da li kohezijska politika doista e, na učinkovit način radi sa ovim pitanjem i time ćemo se baviti danas ukoliko uspijem promijeniti slajd. Dakle, današnji program je sljedeći. Rečeno mi je kao prvo da imam 15 minuta, dakle morat ću se požuriti. Nastojat ću ne zalaziti u pričice i pojedinosti koje se nalaze u samoj studiji koju možete pročitati. Dakle, kao prvo, koji su ključni izazovi u ovim urbanim pitanjima i kohezijskoj politici? Što možemo naučiti o iskustvima iz e, prethodnog razdoblja kohezijske politike od 2007. do 2013. godine, zatim koja je uloga gradova u novoj kohezijskoj politici, stvarno stvarna uloga i sudjelovanje gradova i onda ćemo e, završiti sa nekoliko zaključaka i preporuka. Dakle, ključni izazovi za gradove. Mislim, najkraće da rečeno da postoji nekoliko važnih elemenata koji su ključni za kohezijsku politiku. Dakle, građani imaju jako važnu ulogu u e, stvaranju nove industrije zasnovane na znanju. Gradovi su središte manufakture i mjesta gdje se gospodarski vrast stvara tehnologija, znanost, kreativna industrija, stare tehnologije, sve se to nalazi u gradovima. A tu se radi isto tako o e, ekološkom otisku i održivosti, a to su sve urbana pitanja koja se odnose na urbane regije. To znači da treba e, upravljati razvojem, ali isto tako i smanjenjem. Naime, gradovi se ne razvijaju u smislu rasta, već se isto tako i smanjuje. I moramo imati na umu, dakle, rast gradova i to ima e, veliki utjecaj e, e, u emisijama CO2. Također, ne smijemo zaboraviti socijalno isključivost koja dominira u određenim dijelovima gradova. Dakle, to su važna pitanja kojima se gradovi bave. Pređemo sada na iskustva kohezijske politike iz prethodnog razdoblja. Vjerojatno svi znate da kohezijska politika da se bavi urbanim pitanjima već dugo vremena započelo se sa inicijativama iz manjih mjesnih zajednica, neću ulaziti u pojedinosti, ali evo u prethodnom razdoblju je puno toga napravljeno. I započeo je jedan ambiciozan pristup. No ipak, na kraju moramo reći da postoje neke stvari koje moramo predstaviti. Dakle, ambicija je bila jako visoka, no vidimo jako fragmentirano sudjelovanje gradova u ovom projektu. Naravno, ovdje se radi o dosta općenitoj poruci i moramo zaći u pojedinosti da vidimo koji su to e, konkretni rezultati operativnih programa i općenito govoreći gradovi sudjeluju puno više u regionalnim projektima nego u nacionalnim državnim programima. Zatim je došlo do pokušaja s programom Jessica da se napravi novi financijski instrument za integrirano urbano, integrirani urbani razvoj. To je provedeno u velikom broju država članica i ipak trebalo je do 2012. godine prije nego što je to doista zaživjelo. Mislim da je e, glavni uspjeh e, bio u novim državama članicama. Integriran urbani razvoj je bio veliki uspjeh u novim zemljama članicama. Nove države članice su uspjele to uspjeti napraviti dosta kratko ono što je to, to su uspjeli u 15 država članica. I taj uspjeh je ovisi prvenstveno o tome da li se radilo o integriranom pristupu ili ne. Pametni razvoj je bio usredotočen na tehnologiju, održivi razvoj prvenstveno na energetsku učinkovitost, a što se tiče financijskih instrumenata, jako dugo vremena je trebalo da to uspije. Koji su, koje su poteškoće? Pa ima nekoliko problema za nekoliko stvari koje sprečavaju gradove da brzo postanu važni elementi u kohezijskoj politici. Kao prvo, ne postoji definiran koncept toga što su gradovi i teško možemo reći da je grad nešto što gdje ima iznad milijun stanovnika ili iznad 50, 500 tisuća ili 50 tisuća, jer sve to ovisi o nacionalnom kontekstu. No, ipak u nekim državama članicama e, gradovi mogu biti jako veliki ako imaju preko 50.000 stanovnika, a gradovi poput Londona i Pariza imaju preko 4 milijuna. Dakle, to je jako raznolik, velika raznolikost glede obima tih gradova. To je prvi problem. Zatim, kohezijska politika je jako usredotočena na teritorijalne aktere. Postoje neke administrativne granice koje često imaju granice, dakle, dijele gradove na dijelove, zatim imamo e, urbanu i priurbanu područje, prigradsko područje. Dakle, to je jedan od problema. Zatim, jako je teško analizirati koja je ovoga gradova, jer kako se to može mjeriti? Pa postoje dva načina mjerenja. Postoji pravilnik troškova koji govori dakle koja vrsta troškova ima, to je gradski prijevoz, integrirani programi. Znamo da 5% investicija ide na ova uh, urbana gradska pitanja i znamo da 33% tih troškova i otpada na taj teritorijalni aspekt grada. Dakle, to je sve nešto što to se odnosi na prethodno razdoblje, novo programsko razdoblje ima veću ulogu, posvećuje veću ulogu o urbanom urbanoj ulozi. Znate da su glavna pitanja, dakle, e, mreža urbanog razvoja u državama članicama, to je strateška razina, gradovi trebaju sudjelovati u e, sporazumu za partnerstvo, zatim u integriranom urbanom razvoju i zatraženo je da ISF e, sudjeluje, dodatno sudjeluje. Što se tiče RDF-a, imamo 5% sudjelovanja i stvoreni su novi instrumenti za CLD i integrirani teritorijalni aspekt i prekogranična suradnja gradova je isto tako pojačana. Dakle, evo što vidimo. Ono što se došavalo na partnerskom sporazumu glede razvoja politika, možemo vidjeti kao prvo da postoje različiti rezultati ovisno o općoj upravi. To se vidi u studiji. I tu se pojačava uloga gradova puno više nego što to stoji u ICPR-u, no to je razvodnjeno posredstvom trijaloga. Postoje neke države članice koje imaju znatno progresivniji pristup pitanjima koja se odnose na urbane regije. Ono sudjelovanje 5% je najčešće ispoštovano, no to je nešto slično kao problemu osoba koje žele pojačati svoju tjelesnu spremu kaže se, na primjer, evo, morate preći 5 km u pola sata, a onda poslije toga trebate preći tih istih 5 km u 45 minuta, pa to vam to neće pomoći, jer neće ništa poboljšati. Dakle, ovih 5% to je prag koji je već zadovoljen. Rezultat je, dakle, da će biti manje dotacije u narednom periodu. Dakle, mislimo da ta ideja ring fencinga, izdvajanja nije bila najzadovoljavajuća. Zatim, flamanski gradovi su htjeli prag od 25%, ali nisu mogli, nisu njihove želje bile udovoljene. U nekim državama članicama gradovi su mogli sudjelovati u, sporazumu za partnerstvo, kao što na primjer u Španjolskoj i drugim državama, no općenito govoreći možemo vidjeti da gradovi u, i urbana područja nemaju nikakvu ulogu ili imaju jako malu ulogu. Ako idemo dalje sada vidimo u kako stoje stvari s operativnim programima? Vidimo da su gradovi dijelovi širih regija, kao što je to slučaj u Engleskoj s Licom, i njihovi problemi se manje razmatra jer su u manjoj konkurenciji sa okruženjem. Dakle, ako regionalni program pokriva eh, prigradska područja, kao što je to slučaj sa Berlinom Brandenburgom, onda se eh, Evo, u Branderburgu su prešli s konvergentne u tranzicijsku regiju i oni će usmjeriti svoje sredstva na znatno udaljenije dijelove, a ne prigradske dijelove grada. Dakle, tu postoje neki drugi mehanizmi koji e, usporavaju e, gradova. I još nešto smo vidjeli u prethodnom razdoblju, to je da postoji samo jedan prioritetni smjer koji se usredotačava na gradove, to se ne radi o teritorijalnom pristupu. I to sve ima veliku vezu sa kohezijskom politikom gdje su stvari usmjerene na odnosno gdje su teritorijalna pitanja malo zakočena. ITI, odnosno integrirana teritorijalna ulaganja, su dobila dosta male dotacije, te je dolazilo do tih problema što nisu imali iskustva i financiranja u radu sa kohezijskom politikom. No prije nego što postanem jako negativna, imamo ipak dosta pozitivnih primjera u državama članicama, novim državama članicama, kao što je Poljska, koja je uvela integrirane teritorijalne investicije za e, funkcionalne urbane regije, to znači da imaju 5% e, dotacija i RDF sredstava za e, gradove i susjedne prigradske općine. To je prvenstveno usredotočeno na prijevoz, ali to mora biti integriran program. Dakle, to je jedan od rijetkih primjera gdje se nova kohezijska politika dobro provodi. Italija je isto tako. Drugi primjer, tamo postoji program gdje se bave s urbanim pitanjima, pametnim gradovima i socijalnim inovacijama. Dakle, Italija se usredotočila na novi nacionalni program, a u Bugarskoj oni, da, oni se bave urbanim razvojem tako što pospješuju, pomažu e, manjim urbanim središtima. Međutim, pristup pametnih gradova je takav da je prvenstveno sveden na energetska pitanja i na mobilnost, ali nije integrativan. Dakle, što se tiče zaključaka, malo je tih elemenata koji se odnose na gradove u kohejskoj politici i možemo vidjeti da je uloga gradova relativno slična u novom razdoblju kao u prethodnom. Ring fencing može biti protu učinkoviti, može pomoći onima koji imaju jako niske rashode, ali one koji imaju visoke rashode može njih usporavati i ovdje se opet čini da su nove države članice te koje nastoje zadovoljavati e, zahtjeve i ciljeve, dok EU15, e dakle 15 starih članica, nastoji e, izuzeti države članice Što se tiče komisije, mislim da urbana agenda sa specifičnim instrumentima za urbanu politiku jest još uvijek potrebna. Što se tiče ove inicijative zajednice, to je isprofilirana inicijativa, ali naša ocjena je takva da uključivanje nije, gradova nije najbolje prošlo. Dakle, operativni programi su izrađeni, ali se ne može puno toga dodatno napraviti. Sljedeći korak jest ocjena provedbe. Mislimo da je potrebno analizirati urbane projekte i strategije i s tim u vezi trebalo bi tražiti planove urbanog razvoja na uvid i urbana agenda bi bila jako korisna stvar kako bi ova tematika dalje uznapredovala u izradi politika. Europska komisija i Europski parlament i dalje bi trebali raditi na sudjelovanju gradova u razvoju politika. Ne postoje platforme na temelju kojih bi, bi gradovi sudjelovali u razvoju kohezijske politike. Integrirana strategija treba daljnji poticaj. Postoje tu neki programi, ali čini nam se da se na tome još puno može razvijati i ići ka integriranoj strategiji. Također mislimo da je potrebno bolje uskladiti politički pristup u općim upravama i Europskom parlamentu i da se to pretvori u konkretnu politiku. Evo, dolazimo do samog kraja. Naime, glavni dionici su nacionalni igrači i svi se pitaju tko to na nacionalnoj razini predstavlja pitanja urbano, urbanih politika, to je povezano i sa pitanjem urbane mreže, ali pitanje je tko su predstavnici te urbane mreže i urbane politika u državama Dakle, predstavnici urbanih politika Dakle, moramo imati na umu da je ovo nešto što je paralelno pitanju gradova i prigradskih regija koje imaju zajedničku upravu. Dakle, potrebno je integriran pristup na nacionalnoj razini i to je, po mom mišljenju, jedan od najvećih izazova. Regionalna razina je u konkurenciji donekle, no bilo bi smisleno da se više na tome radi na projektima i urbanoj agendi, te da se pojača međusobna suradnja na urbanim pitanjima. Mislim da su glavni akteri na razini Europskog parlamenta, komisije i nacionalnih dionika koji bi trebali osmisliti dobar program. Najpša hvala. Madam Hvala lijepa, gospođo Schoenhofer. Mi smo primili prezentaciju i vi ste ju također dobili. Imamo već popis zastupnika. Hvala koji su se javljali za riječ. I započet ćemo sa gospođom Vestvali ili sa gospođom Krell. Evo, gospođo Krell, izvolite. Hvala lijepa. Iskreno rečeno, ne smatram to jako dobrim ovo što smo sada čuli jer to uopće ne odgovara našim očekivanjima. Europski parlament se, a ja mm, mislim da smo se doista zalagali uz povjerenika za jači urbani razvoj i prije svega za uključivanje gradova, ne samo kad se radi o provedbi projekata, već isto tako kad se radi o formulaciji o operativnih programa, pa sve i do nacionalne sporazuma o partnerstvu. Jučer smo vodili raspravu sa povjednikom Hanom, gdje smo također raspravili o ovom pitanju i on je tom prilikom rekao da su po njegovom mišljenju gradovi sada mnogo bolje uključeni i to upravo u te aktivnosti nego što je to bio slučaj u prošlosti. Ova studija sada pokazuje suprotno i kome da sada vjerujem. Zanimljivo je također da smo mi ovdje u ovom domu uvijek e, imali političku liniju da eto nećemo određivati koliko će biti veličina gradova, već smo rekli da će to regije same moći odrediti. Zato što su situacije u pojedinim regijama doista jako raznolike i svaka regija zna najbolje odlučiti koji su njoj gradovi važni za razvoj pojedinih regija. To je dakle bila naša vlastita želja. Pa i ovih 5% da sada zaprimimo ovu vijest da je to zapravo manje novca nego u trenutnom razdoblju poticanja koje je sada na isteku, to me malo iznenađuje jer to je trebalo upravo biti više, to je trebalo biti minimalni iznos, to je trebalo biti nešto što će biti na višoj razini, a sada jednostavno ne znam kako da te dvije stvari, dakle studiju i rad koji smo bavili sa komisijom, mogu skladiti. Možda tu postoje još neke dodatne informacije koje će mi pritom pomoći. Hvala, gospođo Vestva. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Gospođa Krijel je već mnogo toga spomenula, što sam i ja htio. Ja sam sa Janom Olbrichtom, na primjer, razgovarala, e, pregovarala i o dosjejima vezanim uz gradsku politiku. I vidim da tu postoji oprečnost između onog što smo mi ispregovarali, što smo mi uspjeli ostvariti kao Europski parlament i onoga što sam upravo čula. Situacija je doista takva da gradovi imaju mnogobrojne poteškoće i zbog toga smo i zabili taj pristup zajedno sa povjerenikom i zbog toga je bilo dobro da je povjerenik i Europska komisija uvijek stajala uz nas da se problemi u regijama naravno moraju riješiti i tamo gdje se oni pojavljaju, dakle na razini gradova. Zbog toga smo pokušali podržati gradove, dati im e, alate, mogućnosti koje do tada nisu imali. A od 2014. godine je doista sada tako da gradovi imaju potpuno drugačije mogućnosti. Kada se sjetim da dolazim iz regije, to je zasigurno bogata regija, kada se pogleda Europska unija, dolazim nam iz Bavarske. Tu se uvijek postavljalo pitanje kako će se gradovi i općine uključiti u provedbu operativnih programa. Ja čujem e, iz e, Bavarskog gradskog vijeća, ali iz Njemačkog gradskog vijeća, da smo ova, ove načela koje smo smatrali ključnim u novom programu podrške, dakle imamo taj, ta mogućnost partnerstva, da se njih doista uključi. Mi smo uvijek izabrali to načelo da akteri na terenu znaju kako se najbolje mogu iskoristiti sredstva, tako kako bi se sredstva iz strukturnog fonda, sredstva iz socijalnog fonda mogla doista proslijediti građanima. O tome sam nedavno e, razgovarala sa e, gradskim gradskim u Varskom, ali imamo i općinsko vijeće i oni su rekli tamo isto. Vrlo je bitno da se prisjetimo što je povjerenik rekao. Trebamo pripaziti da kada govorimo da je gradska politika izvrsna, da ipak ne smijemo stvoriti razliku između grada i ruralnih područja. Radi se o suradnji, radi se o, tome da e, naravno gradovi imaju nekak, jednu veću moć e, e, utjecaja, ali da ne stvaramo tu velike razlike. I mislim da sada s obzirom na ono što smo napravili u proteklih 3-4 godine, možemo dobiti možda još neke informacije od izlagača. Hvala, gospodin Olbrecht. Hvala, predsjednice. Ja sam sa gospođom Westfall eh, pregovarala, pregovarao upravo o ovome. A što ovo sad pokazuje? To pokazuje potpuni nesporazum. Netko čini grešku. Ili vlade nisu pročitale uredbu ili komisija nije uspjela objasniti što je htjela učiniti. I što smo mi htjeli da komisija učini kao e, u svojstvu Europskog parlamenta, a e, komisija se ne spominje ovdje u toj studiji. Spominjali ste sve ono što je poteklo iz Europskog parlamenta, a ne iz komisije. Naša uloga nije bila mala, mi smo se borili za urbanu politiku. Nekoliko elemenata. Slažem se da je mainstreaming bila pogreška, to je bilo prerano i to je bila pogreška. Kao drugo, e, ova fragmentacija u komisiji, to je točno. Na primjer, imamo fenomen pametnih gradova i tu imamo razne opće uprave, opća uprava za regiji, opća uprava za gradove i opća uprava, za, opća regije nije ništa sudjelovala u tom dosijelu pametnih gradova. Dakle, tu ste imali pravo. Postoje neki nesporazumi. Zašto? Zato što je vaš zaključak da je razina sudjelovanja u gradovima jednaka. Da, to je točno, ali to je bio i planirano. Nismo htjeli smanjiti ulogu gradova. Radi se o tome da se promijeni e, kakvoća. To znači da na kraju konzultacija smo imali prijedlog da se osiguraju sredstva za pilot projekte. Tih 5% nije bilo 5% za gradove. Sjećam se jednog ministra iz Danske kada smo imali sastanak i netko je rekao hvala vam na ovih 5%, ako je to 5% za gradova mi možemo se znači bez toga. To znači da smo imali prije 50, sad imamo 5 i da je to potpuna katastrofa. Ovih 5% nije, to nisu bila sredstva za gradove. To je bio pilot projekt za gradove koji ne isključuje 50-60% za gradove ako regije to prihvate. Što smo htjeli postići sa tih 5%? Koje, što je specifično na njima? Kao prvo, suradnja između gradova i okolnih područja. Komisija je pristala isto tako sudjelovati u tom financiranju, a zatim imamo integrirani, integrirani pristup. Gradovi su integrirani po svojim specifičnim karakteristikama. Oni zahtijevaju integrirani pristup. Dakle, integrirani pristup. Kao zatim, četvrto, predavanje ovlasti. To je bilo obavezno. Imali smo minimalnu, minimalne razine, imali smo izbor projekata, i znamo sada da se minimum treba osigurati od strane država članica. I tu citiram e, od strane urbanih vlasti. Dakle, države članice ne bi trebali imati izbor, oni bi trebali biti, imati e, urbane vlasti i trebali imati izbor projekata. Zatim, nešto što je Poljska koristila kao jednu pomoć, to, je to su integrirane teritorijalna ulaganja. To je metoda koja se može koristiti u okviru 5%, ali u okviru 100%. Integrirani teritorijalno ulaganje je nova metoda koja se može koristiti za vertikalno financiranje projekata. Nešto što je toliko složeno da, da čak niti komisija nije pronašla načina na koji se to može napraviti. Dakle, ITI, integrirani teritorijalna ulaganja, općenito da, ali to se može iskoristiti, ali ne mora. Dakle, tih posto nije obavezno kada se govori o integralnim teritorijalnim ulaganjima. U Poljskoj mi zovemo 5% upravo takvim ulaganjima, ali to zato što je Polska odlučila iskoristiti ta ulaganja unutar tih 5%, ali tih 5% i integralna teritorijalna ulaganja su širi, šira metoda od samih 5% inače. Pitanje je dakle kako države članice koriste taj pilot projekt i kako stvaraju nešto novo. Što je novo, to su suradnja, partnerstva, prekogranična suradnja i predaje preda ovlasti. I to je ono minimalno što su države članice trebale napraviti. Pitanje je je li Europska komisija uspjela to nadgledati i reći im da je to uredbi, dakle da oni u tom smislu nemaju izbora. Ako se krenete ako se krene iznad 5%, to je drugo pitanje. Ako želite dati gradovima ne minimalni iznos, nego više nezavisnosti, to je u redu i to je zanimljivo. A vaša, vaše izvješće pokazuje da svatko tumači brojka kako želi. Europska mreža je uspotrečeno na početku predložena od strane Europske platforme odbor regija se suprotstavio europskoj platformi. Toga se sjećamo, došlo je do eksplozije, protivljenja, e, europski gradovi, odbor regija, svi su se supostavili tome da Europska komisija želi stvoriti europsku platformu i zatim smo uspjeli sa komisijom pregovarati to da se to naziva europska mreža, ali europska mreža je ponovno mreža za pilot projekt. To je samo za one koji sudjeluju u tih 5%. Drugi ne mogu sudjelovati u toj mreži jer mreža služi samo tome da se objasni odboru regija koji je rekao da ako želite stvoriti novu mrežu da se neće složiti s time. Ako želite izmjenjivati iskustva, da, to je u redu, ali vrlo ograničeno i samo vezano uz rad s komisijom. Žao mi je što toliko duljim, ali mislim da je ideja bila uvesti nešto novo. Tih 5%, to je pilot projekt, Eh, države članice mogu koristiti tu metodu, mogu koristiti eh, integrirane teritorijalna ulaganja, ali tih 5% je obavezno. Prije nekog godina smo pokušali isto tako provesti predaju ovlasti i to je bilo odbačeno zbog pitanja veznih u subsidijarnost. Mislim da vaše izvješće prikazuje upravo tu situaciju i niste uspjeli pročitati zadnju stvar, a to je da se ne svodi pametno samo na infrastrukturu i transport. Da, ja se slažem. Pametno to znači sve, integrirano. Trebamo vidjeti što što želimo. Mi kao Europska parlament želimo da Europska komisija države članice ispune uredbu. Mi smo radili na toj uredbi, mi možemo zatim e, interpretirati to kako želimo. Ne, uredba je uredba, to znači da moramo imati barem 5% za pilot projekt, a ostalo, mislim, 40-50% nije važno, ali ako netko tumači da je to za gradove 5%, to znači da je netko počinio veliku pogrešku i to znači da smanjujemo ulogu gradova umjesto da je proširujemo. Hvala. Hvala lijepa. Sad ću predati riječ e, gospođi Renke. Izvolite. Hvala lijepo gospođo predsjednice, hvala na zanimljivom izlaganju. Ja sam novo izabrana zastupnica u Europskom parlamentu i moram priznati da nakon ove prezentacije imam utisak da još uvijek nije sve tako dobro kao što bi trebalo biti. I stoga me se jedna stvar doista dojmila dok smo slušali prezentaciju, a to je da ako su gradovi dio šire regije, njihove zabrinutosti se smatraju manje važnima. Mislim da je to dosta problematično. Dolazim iz grada koji je sam, sam dio veće regije, regije Gelsenkirchen u Ruskoj oblasti i ja želim pitati je li to doista tako, je li studija vidjela da je to tako i koji su ideje kako to možemo promijeniti jer ja smatram da posebice kada postoji šire metropolitansko područje ili šire gradsko područje, da je važno da imamo e, strategiju integracije i bilo da se radi o gradovima u Sjevernoj Engleskoj ili u Ruskoj oblasti ili drugdje, da oni surađuju i da mogu u potpunosti iskoristiti urbanu agendu Europske unije. Hvala. Hvala lijepa, gospođo Maletić. Uh, Hvala lijepa gospođo predsjednice. Ja se u potpunosti slažem sa svim kolegama, posebice sa Janom. jer smatram da doista imamo poteškoće sa provedbom uredbe. Stalno smo tražili od komisije da objasni kako će se osigurati provedba višerazinskog upravljanja i načela partnerstva dakle, na terenu. I oni su nam uvijek odgovarali pa, mi to osiguravamo zato što je to dio uredbe. I zatim od nacionalnih vlasti zaprimamo dokumentaciju koju oni objašnjavaju kako su se održavali sastanci radnih skupina sa različitim e, dionicima u društvu i kako su zatim njih kontaktirali kako bi pripremili strateške dokumente. No, to nije dovoljno. Zato što moramo pripremiti prave nacionalne strateške dokumente kao prvo koji se ne tiče, koji se ne rade na načelu od uzgora prema dole, nego obrnuto od uzgora prema gore. Dakle, trebamo uključiti i općine. One bi trebale reći koji su njihovi ciljevi, što one žele i zatim trebamo pripremiti strateške dokumente prvo na regionalnoj razini, zatim na nacionalnoj razini i to u kombinaciji oba ta načela, dakle od ozdo ili od ozgo. Ja to osjećam u Hrvatskoj, ja to vidim u drugim državama, to nam upravo nedostaje i zbog toga smo sada završili s ovom analizom gdje vi i dalje kažete da ne postoje e, urbane karakteristike hojzijske politike, a to je doista neprihvatljivo. I zatim u vašim preporukama imamo, a s time se u potpunosti slažem, na nekoliko mjesta da trebamo pojačati integriranu strategiju i integrirani pristup, a to je nešto što već zahtjeva sama uredba. I ne mogu shvatiti zašto Europska komisija nije insistirala na načelu partnerstva i na višerazinskom upravljanju. Hvala, gospodin Simon. Hvala lijepa. Moram reći da men ponešto od toga iznenadilo u toj studiji, jer gospođa Westenfall i isto tako ja, moje profesionalno iskustvo, to sve sada se urušilo. Ja se vrlo dobro sjećam, ja mogu govoriti samo o Njemačkoj, kako su se općine žalile da nisu uključene, uključene u operativne programe. Uvijek je bilo ponekih e, e, njemačkih saveznih e, država koje su ovdje bile predvodnice, ali bile su druge koje su tu zaostajale, koje nisu uspjele uključiti općinu, a sad sa ovom novom, sa ovim novim razdobljem poticanja svugdje čujem da se je situacija drastično poboljšala. na primjer u Baden-Württembergu, dakle što se tiče Njemačke republike, to ne mogu shvatiti ovo što ste rekli. Isto kao i kolegica koja je iznijela slučaj Gelsenkirchena, dakle da se u okviru većih regija može javiti da gradovi opadaju u važnosti. To ne mogu prihvatiti. U prošlosti smo imali potpuno drugačije načelo. Imali smo taj problem da nismo imali samo strukturno jake, nego i strukturno slabe gradove, gdje se nije, nisu dakle prigradska područja poticala, a oni ne. Mi sada imamo, zahvaljujući integriranim teritorijalnim ulaganjima, mogućnost da se podrže ona područja koja do sada nisu bila u naglasku. Imamo, na primjer, upravo i grad iz, koje, iz ja dođem, gdje, dolazim, gdje rade svjetske poznate kompanije, BASF i tako dalje i tu možemo ostvariti konkretne projekte koje mogu ići na korist i prigradskim područjima i svi okolni gradovi su s time zadovoljni, sva manja mjesta. Ja ne mogu ovo shvatiti, ovo što ste rekli, je li se radi o tome da ste pogledali neke gradove, a neke ne, jer se čini da nisu svi uspjeli to iskoristiti. Vi ste doslovce rekli da se Europski parlament nije dovoljno uključio kada se radi o tome da se tijekom nove izrade kohezijske politike gradovi ne uključuju dovoljno. Vi ste to prebacili Europskoj komisiji i Europskom parlamentu. Vi ste to rekli, možete, možete pogledati video. Znate li što je Urban Group? Vi to ne znate. Vi ovdje sjednete i prikazujete studiju gdje govorite o važnom organu kohezijske politike koje je predvodio Jan Olbricht. On je pet godina o tome pregovarao, a vi ste to potpunosti zanemarili. On je išao u sva tijela, išao je u sve važnije gradove i zalagao se za upravo reviziju kohezijske politike. Razvio je forume mnoge stvari koje su preko te intergroup stvorene, to vi niste uopće uzeli ovdje u obzir. Vi ovdje sjedite i, predstavljate ovakvu prezentaciju, ja to smatram vrlo kontroverznim. Hvala lijepa. Još ćemo čuti jedno mišljenje, gospodin Zeller. Zimon, moram ti proturiječiti. Zato što smo jučer čuli želja, a danas smo čuli stvarnost. U Njemačkoj postoji razlika kad se nalazimo u metropolitanskoj regiji, te regije su se uspjele probiti do sada i ono što smo htjeli ostvariti sa urbanom agendom i zbog čega smo stvorili ovu intergroup i na čemu ste vi gospodin Albrecht radili, to smo htjeli provesti, ali ja čujem upravo od malih i srednjih gradova iz raznih njemačkih saveznih država da se oni nisu uključivali dovoljno do sada i da su očekivala da će se, da će ih Europska komisija uključiti. Radi se tu o malim i srednjim gradovima, zato što oni nemaju iste kapacitete kao veliki gradovi ili kao metropole, koji su istodobno i, i savezne države, poput Berlina. Ti gradovi su također htjeli biti uključeni, a nisu. Pročitajte priopćenje za novinara Njemačkog, e, Njemačkog saveza gradova i općina, na primjer. I zbog toga je ovo samo kraljevo novo ruho. Ja mogu samo pohvaliti ovu studiju da, se, da to konačno neko kaže. Mi smo u prosincu odredili sve provedbe, a u travnju smo već imali pred nama sporazum o partnerstvu i većina operativnih programa je bila pripremljena za sve njemačke savezne države. Na kakvom temelju? Na temelju nacrta komisije, a ne na temelju onoga što smo mi ovdje odlučili. 2012. godine sam već sudjelovao na konzultacijama sa raznim saveznim državama gdje se govorilo o operativnim programima. U glavnim crtama smo tamo ih već formulirali, a mi smo ovdje bili u tom trenutku usred trijaloga. I to je ona sama srž ove studije. Malo toga možemo sada promijeniti, zato što smo odredili propise. Osim ako budemo hrabri i ako kažemo da smo bili suzakonodavci po tom pitanju i ako sada u pojedinom slučaju pogledamo sve operativne programe, sve sporazume partnerstvo, i to detaljno, kako se ne bi, kao što je Jan Obrecht rekao, iskoristili tih 5%, e, tih 5 kao alibi za manje projekte, i kako se ne bi stavljao naglasak samo na stavljao, isključilo gradske isključilo gradske prioritete. Mislim da se ovdje od nas traži da još jednom ozbiljno ovo razmotrimo, e, da pomognemo gradovima. Ovo je studija koja vjeruje za sve države članice. U Njemačkoj gradovi same po sebi imaju dobro, dobar položaj jer imaju mogućnost samoupravljanja, ali to nije ni pošto slučaj u drugim državama članicama. I upravo zato što sada imamo ove ovaj, manjak financijskih sredstava pa i na području ulaganja su mnogim eh, gradovima ukinuta sredstva i eh, oni nisu u mogućnosti provesti ono što mi želimo, a to je i jače uključivanje i jači položaj gradova u okviru eh, kohezijske politike. Hvala, gospođa Branston. Hvala. Hvala, ja ću govoriti na talijanskom kako bi bila jasnija. Smatram da je problem urbane politike kojeg trebamo sagledati u kontekstu regionalne politike jer o tome govorimo zapravo danas Radi se o problemu u kojem moramo uzeti u obzir i iskustva izvan regionalne politike i politike kohezije. Mislim da ovo pitanje moramo razmotriti veoma oprezno. Regionalna politika i politika kohezije Europske unije su politike koje su na neki način regionalizirane E, statistike nam to pokazuju, statistike na kojima se temelje e, regionalni programi. Samim tim, naš cilj je da vidimo što bi regije trebale raditi. Naravno, postoje nacionalni programi koji su namijenjeni regijama, ali isto tako moramo imati na umu da određeni broj e, malih e, država ima više takvih regionalnih programa, a primjena regionalnih programa se mora raditi putem partnerstva uzimajući u obzir i urbane regije. Kada govorimo o urbanim područjima, svi imamo različite definicije urbanih područja. Naravno, mi svi imamo gradove u našim državama i moramo znati što za nas znači urbana politika. Ako se to odnosi samo na velike gradove, na velike aglomeracije, onda je jasno da su to naši ključni partneri kada govorimo o regionalnoj politici. Ako na konkretan način analiziramo ove programe, onda ćemo vidjeti da najveći broj naših akcija se usredotočava upravo na te velike gradove velike aglomeracije. Stoga je zaista bitno da regionalno partnerstvo u potpunosti uključuje sve gradove. Naravno moramo uzeti u obzir e, različite veličine gradova. Znamo da neki gradovi su veći, neki manji i e, isti projekti se ne mogu primjenjivati na sve gradove, bez obzira na to što su neki gradovi od velike strateške e, važnosti, iako se radi o manjim gradovima. Vraćam se na ono što je Jan rekao. Jan je govorio o bojaznima odbora regija. Odbor regija, kao što znate, predstavlja gradove, a odbor regija je rekao da ga brine program komisije. Zapravo, tu želimo naglasiti razlike koje postoje među gradovima a te razlike mogu predstavljati problem pri konkretnoj primjeni programa jer e, može se desiti da gradovi na koji se primjenju programi predstavljaju samo 5% što je vrlo malo. Ovaj procenat od 5% predstavlja procenat gradova na koji će se primjenjivati takozvani eksperimentalni programi, dakle novi programi, novi instrumenti koji su namijenjeni urbanoj politici. To, se, to će se koristiti kako bismo bolje shvatili postoje li neki manjci koje možemo nadoknaditi, koje smo možda mogli nadoknaditi u prošlosti, a ovo izvješće nam to i dokazuje, naročito manjci vezano uz samo osmišljavanje određenih programa. Tako ćemo znati na koji način ojačati naše kapacitete za primjenu projekata. Isto tako se moramo okrenuti ka drugim institucijama koje nam mogu pomoći u primjeni ovih programa. Kada smo slušali e, predavanje o ovom izvješću vidjeli smo da gradovi zaista moraju u potpunosti biti integrirani od samog početka programiranja aktivnosti do korištenja sredstava. To nema naravno e, neke veze sa e, pilot projektima. Mi sad ovdje govorimo o dodjeli sredstava i tu se ne možemo ograničiti samo na onih 5%. Ako se ograničimo na samo 5%, to je onda ograničenje koje će omogućiti da financiramo projekte samo za velike gradove, velike aglomeracije. To je ono što smo htjeli reći Europskoj komisiji. Dosljednost politike mora biti zajamčeno i to za sve gradove. E, ne možemo tek tako trošiti sredstva. Svi gradovi moraju biti uključeni, naročito kada govorimo o gradovima koji su značajni za svaku od regija. Svi ti gradovi moraju imati pristup fondovima. Hvala. Evo, ja bih također htjela nešto reći vezano uz e, ovaj program. Govorit ću na bugarskom jeziku. Želim se najprije zahvaliti na svim informacijama koje ste nam dali kroz predstavljanje ove studije. To je jako bitno sad u ovoj fazi kada počinjemo sa primjenom operativnih programa za novo e, plansko razdoblje i kada ćemo usvajati nove operativne programe. Nažalost, e, temeljeći se na iskustvu iz razdoblja 2010. i 2013 kada smo pripremali aktivno sudjelovanje e, gradova, vidjeli smo da naše iskustvo nije bilo jako pozitivno. U Bugarskoj smo imali posebni program integriranja za urbani razvoj koji je pokrivao e, prometnu mrežu, e, infrastrukturu, infrastrukturu obrazovanje kao i ljudske resurse i kretanje ljudi u urbanim područjima. To su planovi koji i dalje postoje, ali su oni samo dodatak sporazumu o partnerstvu koju je Bugarska potpisala. Jedini način da se ti sporazumi primjene u budućnosti je da se uključe u nacionalne operativne programe o kojima se trenutno pregovara. Ovaj problem je e, naglašen od strane mnogih naših kolega do sada. Treba nam šira definicija gradova kao velikih naselja. Definicija koju imamo sada se temelji na broju stanovnika i to je vrlo gruba definicija koja ne pokriva stvarnu urbanu stvarnost u mnogim dijelovima Europe. Imamo dosta gradova koji se smatraju prosječnim gradovima, ali su jako značajni za regiju u kojoj se nalaze. Oni predstavljaju e, motor, pokretnu snagu razvoja regije. Zato moramo zaista biti oprezni kada izrađujemo definiciju tih gradova koji mogu zaista biti prava pokretačka snaga za razvoj regije. Također moramo vidjeti kako povezati urbana područja sa e, okolnim naseljima koji također mogu pomoći razvoju gradova i cjelokupne regije i zapravo su međusobno povezane. Imamo e, stanovnike određenih e, regija koje se kreću ka velikim gradovima, što znači da određena naselja gube na značaju, naročito ako se radi o naseljima koja su u blizini velikih gradova. Nadam se da će urbana politika se primijeniti na taj način da mi u ovom odboru možemo pratiti njegovu primjenu. Želim se još jednom zahvaliti na ovoj studiji koja nam je predstavljena o urbanom razvoju, a isto tako očekujemo studiju koja će nadzirati i utjecaj e, sporazuma o partnerstvu i operativnih programa. Mislim da je ovo tema na koju ćemo se često vraćati u ovom odboru i još se jednom zahvaljujem na izvješću. Hvala. Imamo li još neka javljanja za riječ? Izvolite. Hvala. Najljepša gospođo predsjedavajuća, mene ova rasprava danas jako zanima jer mi zapravo zapravo želim nešto reći što se možda neće dopasti svima, ali poruku moram preniti. Ja zapravo sam radio u Engleskoj u jednoj od općina i u Jedinjenom kraljevstvu u Midlandu, odakle ja dolazim, dakle na sjeveru Engleske, mi funkcioniramo na različit način u odnosu na ovo što je opisano ovdje na ovom sastanku i zapravo me zanima o ovaj paket financiranja. Jer kada govorimo o pokretačkoj snazi, evo predsjednica je govorila o primjeru svoje zemlje u Bugarskoj gdje dolazi do napuštanja određenih e, naselja u korist velikih gradova u Jedinjenom kraljevstvu veoma često e, sela odnosno naselja koja se nalaze kraj urbanih područja su zapravo pokretačka snaga e, za razvoj regije i zanima me da li ova studija E, nam omogućava da napravimo razliku između gradova koje su pokretačka snaga za razvoj regije i e, gradova kojima je zaista e, potrebno pružiti financijsku pomoć jer moramo napraviti tu razliku ovisno o državi u kojoj se nalazimo. Meni je ova studija jako interesantna, naročito način na koji predstavlja granice između regija. Zapravo tu postoje određene kontradikcije, postoje određeni gradovi kojima treba dati glasa, a s druge strane ponekad imamo i okolna nasilja, naselja kojima je potrebno posvetiti pažnju. I veoma često je teško pokazati okruž, okolnim naseljima da grad radi u njihovu korist i to moramo uvrstiti u ovu našu raspravu kao što je to već u raspravi u Ujedinjenom kraljevstvu, naročito kada naročito sada nakon održavanja e, referenduma vezano uz to hoće li Škotska ostati u Jedinom kraljevstvu ili ne. E, možda će neki zastupnici e, smatrati da ovo pitanje nije primjereno, ali mnogi od komentara koje sam ja čuo se tiču e, zapravo e, reguliranja. A ovo je zapravo stvarnost o kojoj govorim. Jedini način da ostvarite potpunu zastupljenost u državi je da na lokalnoj razini je ostvarite, a ne vjerujem da se to može ostvariti samo na temelju gradova. Što se tiče ovog odbora. Ovaj odbor bi trebao to uzeti u obzir u budućnosti, dakle naročito razlika između gradova koji su pokretačka snaga za razvoj, što je slučaj s većinom gradova, većih gradova u Europi, ali e, veoma rijetko se govori o E, okolnim naseljima koji također mogu biti pokretačka snaga za regionalni razvoj i mislim da je vrijeme da to uzmemo u obzir. Hvala. Ako nemate više pitanja, onda ćemo predati riječ gospodi Sean Hafer, e, koja će odgovoriti na neka pitanja i uzeti u obzir komentare na njeno izlaganje. I really appreciate if a study provokes a discussion. E, zaista mi je drago što je došlo do ove rasprave na temelju mog izlaganja o studiji. E, mislim da je bilo e, manje pitanja a više komentara. Ja bih također htjela dati par komentara. Što se tiče same metodologije, moramo pogledati i drugu stranu. Moramo razmotriti ugovore o partnerstvu, operativne programe i sve one aktere koji rade na primjeni sporazuma o partnerstvu i operativnih programa. Dakle, mi e, nismo e, razmatrali što zapravo sami gradovi misle o tome. Zatim, imamo jako puno operativnih programa. Ova studija nije govorila o samom učinku tih programa. Ja sam bio, bila prisutna na sastanku gdje se radila procjena e, ovog pro, programa. Gradovi se ne mogu uzeti u obzir kao su financijski e, dionici jer oni nisu poznati, pouzdani, ne znamo da znaju pravila i ne znamo jer mogu osigurati potrebna financijska sredstva zbog rezova u općinskim proračunima. Dakle, mislim da sad tu moramo napraviti veću razliku. I naravno, ako detaljno razmotrimo sve ovo, možemo vidjeti e, sve one detalje koji se nalaze u studiji gdje smo razmotrili osam zemalja. Zatim, drugo pitanje je činjenica da su pravila vezana uz sporazum o partnerstvu usvojena kada su sporazumi o partnerstvu zapravo bili finalizirani. Tu su postojali različiti vremenski rokovi i to ne smijemo zaboraviti. Ne, samo, ne, ali to nije točno. Sporazumi o partnerstvu su bili finalizirani već 2012. godine u 12. mjesecu jer države članice su morale znati da se odnosi između partnera moraju promijeniti a godinu prije smo imali na raspolaganju e, tekst o primjeni sporazuma. Ja se toga vrlo, vrlo dobro sjećam. The question is of no, question of knowledge To je sada pitanje znanja i e, primjene. Dobro, evo nastavljamo. Evo, samo još jedna rečenica. Pitanje višerazinskog upravljanja je nešto što se mora riješiti na nacionalnoj razini. Kohezijska politika traži pristup koji ne postoji na nacionalnoj razini i moramo vidjeti na koji način integrirani projekti se mogu primijeniti. To je jedno od glavnih pitanja za e, primjenu ove politike for your uh, Hvala na ovim komentarima. Ako imamo neke komentare od strane zastupnika komisije, izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Zaista nam je, pozdravljamo namjeru ove studije, ali nas brine činjenica da se ova studija temelji na opisu prošlosti, a ne osjeća se na negledaka budućnosti. Imamo par slučajeva koji su razmotreni i oni se ti slučajevi se ne temelje na činjenicama, koliko vidim ovdje nisu navedeni razgovori sa komisijom. Tu također postoje kontradiktorne informacije kao na primjer e, investicije integrirana teritorijalna ulaganja. Jer vi ste rekli da postoji vrlo ograničeno korištenje tih ulaganja, a 22 države članice su koristile ta ulaganja i TI. Također Mislim da smo vidjeli neku evoluciju, možda ne revoluciju, ali sigurno evoluciju što se tiče urbanih područja. Namjena od 5% za ova ulaganja ne znači da e, će minimalno 5%, to znači samo da će minimalno 5% biti potrošeno na to, a do sada je potrošeno već 10%. To su ta integrirana ulaganja. Kao što je gospodin Albrecht rekao, to nisu jedina ulaganja za urbane područja. Mi smo e, potrošili više od 50% za urbana područja. Što se tiče uloge gradova u sporazumima o partnerstvu i konzultacija, tu također e, nije potkrepljeno činjenicama i zapravo situacija kakva je predstavljena nije onakva kakva je u mnogim državama članicama. Također ste govorili o definiciji gradova. Ne znam da li je to zapravo dosad predstavljalo problem, jer u samoj uredbi e, kao i u CFS-u imamo funkcionalan pristup ovoj definiciji. Nismo govorili o administrativnoj granici, govorili smo o urbanim područjima, a ne e, gradskim upravama teritorijalni pristup treba biti ograničen na samo 5%. To ste rekli u studiju, ali to nije točno, jer mnogi regionalni programi koji se tiču, operativni programi koji se tiču regionalnog razvoja su usmjereni na posebne teritorije, a to veoma često prevazilazi 5%. Mnogi Ka pitanja su problematična u studiji, naročito preporuke koje više nisu na snazi, koje su zastarjele. Mi imamo e, urbani planski program i radimo na koordinaciji između različitih službi. Države članice surađuju, postoji međuvladina suradnja. E, na urbanom razvoju. Komisija radi sa svima njima. Komisija surađuje i sa Europskim parlamentom. Dakle, ove preporuke o kojima se govori u studiji bi trebale biti ažurirane uzimajući u obzir ono što se stvarno može vidjeti na terenu. Dakle, sve u svemu malo smo razočarani jer imamo dojam da se ovom studijom ne prikazuje stvarna slika i da se ne priznaje napredak e, koji je postignut jer mi imamo mnogo jaču teritorijalnu i urbanu e, dimenziju u našoj politici. Hvala. Hvala. Gospođo, želite li odgovoriti? Ne morate, samo ako želite. Mislim da je teško dati odgovor na ovo što je sad rečeno. Mi smo napravili studiju koja se temeljila na iskustvu osam država članica. Razgovarali smo sa ljudima iz e, sporazuma za partnerstvo, zaduženi za operativne programe i ljudima iz gradskih uprava. To nije europska studija, to je točno, ali e, primog znanju sve ove komentare koje smo dobili i naravno da ćemo ih uzeti u obzir. I, don't understand. Oh. Okay, thank you. I take it. <laughs> Thank you. Hvala. On... Evo sad ćemo zaključiti i reći da će ovo pitanje biti u središtu naše pažnje u budućnosti i slijedit ćemo partnerske sporazume i operativne programe i imat ćemo mogućnost o tome opet raspravljati. najviše hvala na izlaganju, na doprinosu svih koji su se javili za riječ, a sada nastavljamo s dnevnim redom. Sljedeća točka izvješće je komisije o šestom izvješću o gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji. To je najsvježiji od e, tri zadnja godišnja izvješća e, koje je objavila komisija. Tu se osvrće na prethodnu generaciju kohezijske politike iz razdoblja 2007. do 2013. godine i ustanovljuje se da kohezijska politika ima e, veliki utjecaj velike gospodarske krize i regionalnih nejednakosti. Također se osvrće i na drugo razdoblje 2014. od 2020. politike gdje se naglašava kako će investicije podržavati velike infrastrukturne programe, radit će se na ključnim ciljevima energetici, energetskoj učinkovitosti, malim i srednjim poduzećima. Danas ćemo saslušati izlaganje o ovom važnom dokumentu od strane komisije tu su s nama dva predstavnika opće uprave regio, gospodin Rudolf Nesler, ravnatelj političke uprave i gospodin Dikstra, zamjenik ravnatelja e, za ekonomska pitanja. Gospodin Nesler, imate riječ. Naša hvala predsjednice, dobro jutro želim svima. Ja bih vam želio izložiti glavne elemente zadnjeg kohezijskog izvješća. Ovdje samo izlačimo one najzanimljivije, najvažnije dijelo je da vam ilustriramo što ima u tom izvješću. Vi imate e, tiskani primjerak gdje imate puno opširnije podatke. Imamo trenutno samo e, ovaj dokument na njemačkom, engleskom i francuskom, a u narednih nekoliko tjedana dobit ćete mogućnost konzultirati dokument na svim službenim jezicima Europske unije. Izvješće jer o njemu se raspravljalo na formu za koheziju prije par tjedana i to je nešto bismo mogli nazvati kompendiji za e, politički za europsku politiku te regije. Dakle, koja je pravni temelj? on se, on se oslanja direktno na osnivački ugovor. Komisija ima obvezu izraditi ovo izvješće svake tri godine. I u ovom konkretnom slučaju šestog izvješća mi smo odlučili malo to odgoditi s ciljem da se odmah iznesu prvi rezultati nove politike, da se oni uključe u ovo izvješće. Kao što znate, kohezijska politika bavi se gospodarskim razvojem. Dakle, moramo najprije vidjeti kakve su najvažnije tendencije u Europi i ono što je najprimjetljivije u zadnjih eh, šest mjeseci jest gospodarska kriza. Ono što možemo vidjeti na ovoj karti jeste eh, slika koja je puno drugačija nego da je prikazana nego da ilustrira e, područje Europe prije 2008. godine. Prije 2008. godine vidjeli biste da u većini zemalja Europske unije bi bio naznačen gospodarski rast, umjeren do jak gospodarski rast, ali sad se ta ilustracija, odnosno ta slika uveliko mijenja. Sada kada je pogledate, već veliki dijelovi Europske unije, čitav jug Europske unije, ali isto tako jedino Kraljevina, Irska i Finska u razdoblju od 2008. do 2011. godine su imale dakle smanjenje razine BDP-a. Samo u središnjoj i sjevernoj Europi kao što su Njemačka, Belgija, Austrija i neke nove države članice bilježe dobru stopu razvoja. To nas je dovelo do nečega protiv čega smo se nastojali boriti u našoj policiji, dakle ekonomski disparitet koji je sve veći kako je kriza zavladala Europskom unijom. I gledamo skupine država gdje je učinak disparatnosti najjači. Kao što vidite na ljevoj strani ovog, ovog prikaza imamo regije koje slabije rast tu slabije se razvijaju, a siromašnije zemlje bilježe najveću stopu razvoja. Onda je došlo do prvog pada 2009. godine kada je prvi put kriza, kada bi kriza zadala prvi udarac i vidi se da neke od tih država uspijevaju polako da se izvuku iz e, ove negativne tendencije i ponovno dolaze u situaciju rasta. Najbolju situaciju bliže siromašne države Europske unije. Sada se vraćamo na razinu od prosječnog prosjeka od 2%. Također je bilo moguće za bogatije zemlje da se nose dosta dobro s s ovim prvim padom, ali najveće probleme smo imali sa državama koje su bilježile srednje prihode. Vidio smo da su, da su imale dvocifreni pad 2000, e, do 2013. godine i sada još kaskaju. U biti države koje bilježe srednji rast su mahom e, zemlje južne Europe. Isto tako ima veliki utjecaj i na tržište rada imali smo najveći rast nezaposlenosti. Evo kad pogledate ovaj ljevi grafikon, e, zapanjujuće je to što se stopa nezaposlenosti svugdje povećava e, s izuzetkom Njemačke. Dakle, tako je bilo u razdoblju od 2008. do 2012. godine i dugoročni utjecaj nezaposlenosti, kao što možete i zamisliti, jest i povećanje siromaštva. A ovome će biti e, tako i sve gore će biti u narednim godinama. Evo sada možemo doći do prvih zaključaka o tome kako je kriza utjecala na razne države članice. Vidite u donjem redu ovog slajda, tu su južnoeuropske države. E, tu se radi i o BDP-u, razvoju BDP-a i o nezaposlenosti. One su pretrpjele najteže posljedice. U biti stanje u južnom dijelu Europe je takve da od 99. godine da je sva konvergencija uništena krizom. Razna BDP-a je na razini 99. ili prije prethodnog razdoblja. Tako da je situacija donekle malo bolja u nekim dijelovima središnje i istočne Europe, u zemljama koje su se kasnije pridružile Europskoj uniji i koje su dobro pro, prokrstarile kroz e, ovu krizu. I e, neke od siromašnih zemalja su dobro prošle također. A sada kada se vidi na one elemente koji su odlučujući za razvoj, istraživački i razvojni sektor su od ključnog značaja i tu želim reći i pokazati da Europa uveliko kaska od svoje mete od investiranja 3% e, prihoda u istraživački i razvojni sektor i najgora je situacija u siromašnim zemljama članicama i u perifernim zemljama. Dakle, trebalo bi doista izvući pouku iz ovoga i vidjeti zašto Europa ne zadovoljava zadane ciljeve. Također o cjeloživotnom učenju. Tu je došlo do stagnacije. Dakle, cilj o zadani cilj da 15% e, odraslih sudjeluje u cjeloživotnom učenju do 2030. godine nije ostvaren. Imali smo 9%, sada 10%, tako da tu e, uveliko kaskamo zadanim ciljima. No, e, na ovom grafikonu možemo ga komentirati govoreći da moramo paziti malo jer u različitim državama članicama imamo različite obrazovne sustave i evo u Njemačkoj na primjer imamo e, sustav stručne naobrazbe koji je drugačiji i to objašnjava zašto Njemačka nije označena zelenom bojem. Kada pogledamo ciljeve za 2020. godinu, dakle zapošljavanje, e, investiciju i razvoj, bor protiv siromaštva i ekskluzije, vidimo, jasno vidimo da smo daleko od zadanih ciljeva u većini Europske unije. Kao što vidite u središnjoj i sjevernoj Europi, tu se uveliko zadovoljavaju zadani ciljevi, ali čitav jug i istočni dio Europske unije je još daleko od ostvarenja tih ciljeva. Također smo se pozabavili i pitanjem e, poboljšanja prijevznog umreženja Europske unije i ovdje ću vam prikazati nekoliko grafikona koji pokrivaju razdoblje od 90 od 1955. do 2012. Evo ovdje vidite kad slijedite boje, dakle to je ilustracija brzine putovanja po glavnim e, putnim pravcima. I kao što vidite, ostvaren je velik napredak od 55. nadalje, ali onda smo došli do toga kad kohezijska politika nije raspolagala velikim sredstvima i onda se zastaje u trenutku 2001. godine i tu vidite da Iberijski polotok je bio negdje u srednjem ili nižem razredu gledano brzine putovanja, a vidite da 2012. godine odjednom puno toga se dogodilo osobito u drugim perifernim dijelovima kao što je Irska i ili Južna Italija. Dakle, ovo je jasno povezano sa investicijama koja dolaze iz kohezijske politike. No, kad pogledamo 2012. puno toga još treba napraviti u drugim dijelama Europe, napose u sjeveroistočnom i istočnom dijelu. Dakle, kada vidimo koji su cilje za 2030. godinu, tu je većinom reženja crvenom bojom označen, dakle vidite, to dobro ilustrira koliko još posla stoji pred nama. Još jedno područje gdje imamo velike izazove, Ovdje su dakle klimatske promjene, energetika i uporaba obnovljivih izvora energije, odnosno obnovljive energije. Evo ovdje je udio obnovljive energije u sve, sveukupnoj potrošnji energenata u razdoblju 2006. do 2012. godine. Vidite da je ostvaren napredak e, u zemljama članicama, no ipak postoji velik veliki raskorak općenito uh, u Europskoj uniji, dakle onih 20% cilja i što se toga tiče i što se tiče konkretnih uh, ciljeva. Dakle, i ovo će biti jako važan element za kohezijsku politiku u narednom razdoblju. Sada prelazim na dio koji se bavi ulogom i utjecajem kohezijske politike. Što smo stvarili u prethodnom razdoblju? Osobito kada se osvrnemo na krizu. Dakle, kao što vidite, najvažnije što se dogodilo tijekom krize jest pad javnih ulaganja. A to je izazvano zahtjevom da državne članice pristupe fiskalnoj konsolidaciji. Dakle, kohezijska politika bila je etablirana, ali tu je, to je moglo samo ublažiti pad javnih ulaganja. Dakle, možemo reći da bi situacija bila puno gora bez kohezijske politike, jer kad vidite ovu žutu liniju, to bi se desilo da nije bilo kohezijske politike i sredstava koja ona pruža u ovom razdoblju krize. Doista, kohezijska politika jest glavni resurs za, za ulaganja velikom broju država članica. Ovdje na ljevoj strani ovog onda možemo vidjeti kako neke kako u nekim državama to predstavlja više od 80% udjela javnih ulaganja. Međutim, ovdje se ne radi samo o središnjim i istočnoeuropskim državama članicama gdje je ova stopa velika. Ovdje vidimo isto i starije članice. U Portugalu je to više od 60%, u Grčkoj i u Španjolskoj je to predstavlja isto tako veliki udio javnih ulaganja. Kohezijska politika ostvarila je puno toga. Rezultate e, za razdoblje od 2007. i do 2013. godine e, vidimo i oni su e, impresivni, evo skoro 600 tisuća radnih mjesta je stvoreno, ali to isto tako ukazuje na to da je i izgubljeno više od 3 milijuna radnih mjesta od kako je kriza započela tako da kohezijska politika može pomoći, ali ne može u potpunosti kompenzirati nastavu štetu. Velik je trud uložen za potporu tvrtkama, Osam, skoro 80 tisuća startup tvrtki je financirano iz eh, fondova kohezijske politike i to je imalo velike eh, utjecaje na eh, infrastrukture, 207

Isto tako ima e, kvalifikacijski i rekvalifikacijski program koji je jako važan i to vam sve ukazuje na snagu ovog programa. Što se tiče potpore malim i srednjim poduzećima, tu postoji veliki broj financijskih instrumenata koji su razrađeni i koji pomažu tvrtkama u ukupnom iznosu od e, skoro 30 milijardi, 13 milijardi eura. Na ovom grafikonu vam želim pokazati nešto jako zanimljivo, a to je o učinkovitosti upravljanja vlade sredstvima. Tu možemo vidjeti koliko su države članice uspješne u povlačenju e, sredstava za konkretne investicijske projekte. Ovo su podaci od Svjetske banke. Tu imamo 250 država i na razini od nula, na nultoj razini, to, je, to predstavlja neki prosjek učinkovitosti vlada tih 250 e, država. Vidimo da sve europske zemlje barem zadovoljile taj prosjek, a većina njih je puno bolja što se tiče učinkovitosti i uspješnosti vlade u ovom polju mi smo dakle među najuspješnijima, gore desno, a naše najsiromašnije države kao što su Rumunjska i Bugarska su u ovom prosjeku od 250 država koje nam prikazuje Svjetska banka. Međutim, donekle je zabrinjavajuće kad vidite da uz Rumunjsku Bugarsku stoje i neke bogatije zemlje koje su među najneuspješnijima u Europskoj uniji, a to su dakle Italija i Grčka koje imaju čak i negativnu tendenciju u razdoblju od 2006. do 2012. godine. Neću puno zalaziti u pojedinosti, no ipak bih želio prenijeti i proslijediti poruku, a to je da vidimo da do koje mjere države nastoje učinkovito iskoristiti sredstva. Na ovom grafikonu vidite poveznicu. Dakle, s desne strane nalaze se gore u samom vrhu države koje ostvaruju najbolje rezultate, koje imaju najučinkovitije vlade, a u donjem kutu vidite koje države trebaju pomoć za izgradnju svojih kapaciteta, to su Rumunjska, Bugarska. Mogli bismo se zapitati kako to da je Grčka ovdje ostvarila bolje rezultate, pa postoji jednostavno objašnjenje. Naime, Grčka je sad određen iz godina pod jednim posebnim programom i korisnica je takzvanih top-up plaćanja i cilj je tome dakle da se pomogne Grčkoj. Iz tog razloga je Grčka, Grčka bilježi bolje rezultate. A sada prelazimo na glavne stupove kohezijske politike. Kohezijska politika koja je sada na snazi ne funkcionira samostalno, ona funkcionira mm, u trokutu. Ona je glavno investicijsko sredstvo Europske unije, ali tu mora biti odraženo i ono što se radi u području proračunske konsolidacije. Znači da kohezijska politika treba pružiti podršku državama članicama čak i onda ako one imaju nametnutu, odnosno ako moraju napraviti proračunsku konsolidaciju. S druge strane, postoji isto tako i veza makroekonomske uvjetovanosti koja povezuje ekonomsko upravljanje s našim područjima. I onda imamo strukturnu reformu koja je ugrađena u novu ulogu i te uloge su jasno naglašene da to je povezano s prethodnim slajdom, dakle da izrada kapaciteta jeste od ključnog značaja i provedba strukturnih reformi također. Sve ovo je analizirano u kontekstu europskog semestra koji organizira monitoring ovog organizacijskog trokuta. Trenutno smo usred ovog programskog razdoblja i usprkos činjenici što e, su svi ovi programi na regionalnim e, organizacijskim projektima, mi smo samo usvojili nekolicinu njih, ovi podaci su od prošlog tjedna, možda ih ima još nekolicina dodatnih, ali za sad imamo e, šest operativnih programa i svi partnerski programi nisu još e, odobreni. Ovo što sada vidimo jeste e, potrošnja i tu vidimo jasnu ilustraciju onoga što i drugi fondovi rade. Evo vidite da je ključni fond rdFA dakle tu je energetska učinkovitost. E, što se tiče klimatskih promjena, tu je e, program za smanjenje rizika i zato je zato se tu zabilježi niska razna e, utrošenih sredstava. Kao što vidite, Europski socijalni fond ima nisku razinu i kohezijski fond i umreženje infrastruktura stup predstavljeni. Ono što vidite jeste da Fond za regionalni razvoj investira u sve tematske aspekte, dakle on nadopunjuje ostala, ostale potrebe kada dođe do potrebe stvaranja infrastruktura. I kao što je bio cilj, a ovo su prvi bročno iskazani rezultati, ostvarili smo do rezultate u područjima koje je trebalo pojačati. Dakle, tematski prioriteti, prva četiri tematska prioriteta su prešla s 31 na 38% zadovoljenja i vidite da e, socijalni, Europski socijalni fond e, je jače zastupljen. Ono gdje se smanjuje, to se odnosi na e, infrastrukturno umreženje dakle tu se misli prvenstveno na izradu cesta, pitanje koje se odnose na okoliš, tu je donekle smanjeno, no apsolutne brojke vam ovdje ne pokazujemo jer one, one su bolje, jače, veće. A kada vidimo kakav je utjecaj ovih politika na prihode, tu se vidi da bi da treba doći do znatnog pojačanja BDP u velikom dijelu e, Europske unije, pogotovo tamo gdje je najveća koncentracija sredstava fonda, no e, opet želim staviti naglas na to da je važno konstatirati preljevanje unutar Europske unije. Kohezijska politika nisu samo investiranja u bogatstvo regije gradova, već to stvara i činjenicu da Europa e, bolje, intenzivnije raste i to doprinosi i sekundarnim kohezijskim učincima i sjetite se nečeg što sam vam pokazao ranije, a to je e, to su infrastrukturna umreženja koja će biti dodatno pojačana zahvaljujući ovoj politici. Dakle, evo, to je ono što sam vam htio reći o e, kohezijskom izvješću, no to nije kraj priče. Mi imamo još zanimljivih rezultata o učincima ove politike. Sljedeći korak će biti da do kraja 2015. godine napravit ćemo puno izvješće izvješće gdje će biti u potpunosti e, predstavljen programski proces o svemu što smo radili s državama članicama i regijama kako bismo se dogovorili o partnerskim i operativnim programima i sporazumima. Do kraja iduće godine ćemo imati potpunu ocjenu prethodnog razdoblja od 2007. do 2014. godine a tu ćemo imati detaljnu analizu tematskih pitanja, teritorijalnih pitanja i tako dalje. Zatim, 2016. godine, imat ćemo srednjoročni pregled politike, što će dati svoj doprinos raspravi o e, srednjoročnoj analizi višegodišnjeg financijskog okvira. Zatim sedmi, kohezi, sedmo kohezijsko izvješće koje je predviđeno za 2017. godinu. U tom izvješću bit će uključeni i neki prijedlozi e, za razdoblje od 2020. nadalje. Dakle, to je program. To su bili glavni koraci u vezi s ovom politikom. Najviše hvala. Hvala vam lijepa na vašoj vrlo detaljnoj i zanimljivoj prezentaciji. Dragi kolege, tko se želi javiti za riječ? Ima li nekih pitanja? Ili znamo već sve o tom izvješću i slažemo se sa preporukama i zaključcima? Čini se da nemamo pitanja. Hvala vam lijepa. Bilo je vrlo zanimljivo. Imamo? A, ispričavam se. Gospođa Vana, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Ja imam samo jedno kratko naknadno pitanje. Kao prvo vam želim zahvaliti na prezentaciji. Mnoga iznenađenja nismo ovdje imali jer sve već siromaštvo, već nezaposlenost, sve jači disparitet u pojedinim regijama. To su teme koji su prioriteti ovog odbora, a da strukturni fondovi mogu značajno doprinijeti smanjenju posljedica krize, jedan od glavnih poruka e, koje smo sada imali i u ovom šestom kohezijskom izvješću. Meni nedostaju dva tematska područja, a mislim da su ona važna za kohezijsku politiku, pa sam htjela nešto priopitati. Dakle, kao prvo, e, javne usluge Od 2008. godine imamo jako povezanost kohezijskih politika i javnih usluga. Što se tiče gospodarskog i socijalnog e, gospodarske i socijalne povezanosti, a isto tako zeleno gospodarstvo, zelena radna mjesta. Malo se osvrćete na održiv rast u okviru ugljičnog gospodarstva, ali to je dosta slabo uzevši u obzir koliko su važna upravo ulaganja na području e, borbe protiv klimatskih e, promjena i niskougljičnog gospodarstva. Tu me zanima ima li i daljih analiza o tome. Hvala, imali li još pitanja? Tome nije slučaj, izvolite, možete odgovoriti. Hvala vam lijepo na ovom pitanju. Nažalost, nismo sada u najboljem položaju kada se radi o raspoloživim podacima o tom pitanju javnih usluga. Trenutno raspravljamo s Eurostatom o mogućnostima na koji način možemo biti bolje opremljeni u budućnosti s podacima, no jedna posebna poteškoća se odnosila na podatke na subnacionalnoj razini. Kao što znate, kohezijska politika je politika koja se bavi i tom dimenzijom i tu smo nažalost imali do sada loše podatke. Hvala. U redu, hvala vam. Hvala lijepa još jednom na ovoj prezentaciji. I možemo nastaviti s našim dnevnim redom. Imamo još jedno izlaganje komisije. Gospodin Nisler će ostati s nama kako bi nam predstavio smjernice o makroekonomskoj uvjetovanosti koje je komisija usvojila krajem srpnja makroekonomska uvjetovanost je bila jedna od najvažnijih i najkontroverznijih pitanja tijekom pregovora, a to je dovelo do usvajanja regionalne zakonodavstva za razdoblje 2014-2020. Kada su se usvojili zajedničke smjernice, komezija obećala će izdati preporuke u okviru šest mjeseci od datuma stupanja na snagu gdje će objasniti kako je zamislila da će se odredbe povezano sa fondovima iz strukturnih investicijskih fondova primjenjivati na, na pametno upravljanje. Nažalost, komisija nije ispunila svoje obećanje, te su se smjernice usvojile kasnije nego što je to bilo predviđeno. No, bit će nam vrlo zanimljivo čuti što komisija ima za reći o ovoj temi. Hvala vam, izvolite, gospodine Neslav, imate riječ. Hvala još jednom, gospođo predsjednice. Pokušat ću vam objasniti sadržaj priopćenja koje smo podastrijeli. No, dopustite mi da kažem prvo jednu stvar. Budući da znamo da su ta pitanja bila dosta kontroverzna, tijekom pregovora zakonodavstva o općim odredbama i da je o kohezijskoj politici i da je Europski parlament bio posebice za to interesiran. Da vam objasnim što znači ovaj članak 23. Za to trebamo pogledati članke koji se nalaze u uredbi općenito. Članak 23 se odnosi na učinkovitom korištenju europskih strukturnih investicijskih fondova. On se nalazi odmah do članka 24 i članka 25 gdje se bavimo sa povećanjem plaćanja državama članicama koji imaju privremene deficite u proračunu e, i sa podrškom državama članicama sa privremenim deficitom u proračunu. Kažem to sada odmah zato što se govorilo o tome kao da je taj članak 23. neka vrsta prijetnje državama članicama, a kao što sam rekao to je povezano sa drugim dijelovima u uredbi gdje se jasno govori o tome da se tu radi isto tako i o podršci državama članicama kada su u teškim makroekonomskim uvjetima. Smisao članka 23, ponovno da to naglasim, je da vidimo kakva je učinkovitost korištenja financijskih sredstava iz fondova, a to naravno ne dovodi u pitanje načela zdravog upravljanja. To pokazuje isto tako da se programi mogu uskladiti kako bismo se suočili sa nekim od najvećih izazova koji nam predstoje. Postoji sigurno velika razlika kada pogledamo ovo razdoblje ispred nas, 14. do 2020. sa onim razdobljem od 2007. do 2013. U prošlosti smo imali neke odredbe koje su bile povezane sa makroekonomskom situacijom u državi, no to je bilo povezano samo sa kohezijskim fondom i sa postupkom u slučaju prekomjernog deficita. 2014. godine do 2020. godine u tom razdoblju imamo sada potpunu sliku. Imamo potpunu dosljednost e, programa sa specifičnim preporukama za zemlje to uključuje sve europske strukturne investicijske fondove, to uključuje sve važne instrumente vezane uz europsko upravljanje, dakle postupak u slučaju prekomenog deficita, makroekonomska teža, postupak vezano s time i programi ekonomske prilagodbe sa određenim zahtjevima koji se tu postavljaju. To je također sada više automatske prirode nego u prošlosti. Što to znači? To znači da ono što tu stoji, što je zapisano, može dovesti do nekih automatskih mehaničkih reakcija vezano uz to koje se prilagodbe moraju izvršiti. Također, što se tiče same, samih mogućnosti koje su tu sadržane, imamo mogućnost e, uključivanja, suspendiranja plaćanja i obveza. Članak 23 ima dvije odredbe. Kao prvo, imamo pitanje reprogramiranja. I trebate biti svjesni toga da je reprogramiranje nešto što se često događa u okviru implementacije strukturnih fondova. To je običajena stvar između komisije država članica oni raspravljaju o određenim prilagodbama operativnih programa, čak i ako nema nikakvih e, izuzetnih e, okolnosti. Kada se sad govori o ovom članku 23. onda govorimo o upravo izuzetnoj okolnosti. To je kada država članica ne bi uzela u obzir ishode tih pregovora i potrebu za e, prilagodbom operativnih programa. U tom slučaju se može dogoditi da kao zadnja mjera, komisija može zahtijevati od članice da izvrši reprogramiranje. Budite uvijek svjesni da država članica može u svakom trenutku također razmotriti e, samo inicijativno reprogramiranje operativnih programa i država članica također može pružiti neka objašnjenja i reći da ima druge mogućnosti kako riješiti određen problem kada je država članica u mogućnosti koristiti nacionalne resurse za rješavanje nekog problema, onda mislim da komisija s tim neće imati problema. Ako se dogodi da dođemo slučajno do tog stupnja reprogramiranja, da imamo zahtjev za reprogramiranje od strane Europske komisije, država članica to ne može ispoštovati, da ne može pozitivno odgovoriti na to, onda je moguće isto tako da Europska komisija može, ona bi mogla suspendirati financijska sredstva iz tog razloga. To je dakle prvi dio članka 23. U drugom dijelu gdje je formulacija vrlo precizna, imamo objašnjenje situacije kako bi se fondovi iz europskih strukturnih i investicijskih fondova mogli promijeniti ako imamo zahtjeve za e, postupkom za europsko ekonomsko upravljanje. To je jedan dio, a drugi dio pokazuje mehaničke ukidače. To znači da i ovdje imamo vrlo jasna pravila da komisija treba, dakle nije da može, isključiti neke stvari kada se razvija određena situacija. Ono čime se sad bavimo u ovom priopćenju, to je ovaj prvi dio članka 23. Dakle, gledamo koji su uvjeti za reprogramiranje i kako ih Europska komisija tumači. Ne govorimo ništa o ovom drugom dijelu. Kada se vratimo na izjavu komisije koja je izašla kao prilog uredbi o zajedničkim odredbama, onda je bilo svačano kao da će komisija putem tog priloga dati tehničke informacije o tome kako predviđa da će se ti mehanizmi odvijati. Tu nismo odgovorili posebice na pitanje vezano uz ulogu Europskog parlamenta ili e, Europskog vijeća u takvoj situaciji jer bi to bio više politički dio odgovora na to pitanje. Mi smo se htjeli držati čisto tehničkih pitanja. I doista kada pogledate aneks, ono što se tu spominje, jest pitanje da bi Europska komisija trebala objasniti koje vrste amandmana bi se mogli zatražiti za operativne programe i sporazum o partnerstvu i što bismo mi smatrali učinkovitim mjerama ili neučinkovitim aktivnostima u odgovoru države članice na takvo reprogramiranje i što bi moglo dovesti do e, privremenog suspendiranja financijskih sredstava i koji pokazatelji bi se koristili kada bi se trebalo odlučiti koliko će to suspendiranje biti sadržaj revizije sporazuma o partnerstvu. Tu morate imati na umu da je ono što trenutno imamo vezano uz e, specifične preporuke za zemlje nešto što se odvija u okviru pregovora o sporazumu o partnerstvu i operativnih programa. Stoga, nećemo usvojiti operativne programe koje zanemaruju važne specifične preporuke za zemlje. Što to znači? Dakle, na kraju godine ili početkom iduće godine ćemo imati stabilnije, stabilniju polazičnu točku. A reprogramiranje može pristići samo nakon toga. Dakle, e, točnije rečeno od 2015. godine pa do 2019. godine. To se ne događa sve do 2020. godine zato što tu već pristižemo do kraja programskog razdoblja bavimo se pitanjima što se događa nakon što se završi postupak programiranja. Ono što smo našem priopćenju htjeli pokazati, a to je nešto što nije razrađeno u samom zakonodavnom tekstu, jest da će komisija izvršavati svoje ovlasti u slučaju postupku reprogramiranja sa jako velikom pažnjom. Naš je cilj da dajemo prednost stabilnošću nad konstantnim reprogramiranjem. Mi znamo da bi administrativno gledano bilo teško krenuti u neku vježbu gdje se ciljevi mijenjaju konstantno. Postoji dakle stalna obveza od strane Europske komisije da se daje prednost stabilnošću. Samo da kratko naznačim koja su pravila igre. Reprogramiranje, zahtjevi za reprogramiranje mogu se učiniti u okviru individualnih fondova, to znači u okviru svih europskih e, socijalnih, strukturnih investicijskih fondova, dakle Fond za regionalni razvoj, socijalni fond, poljoprivredni fond za regionalni razvoj, pomorski i ribarski fond, i u okviru dva strukturna fonda. pogotovo sa ova dva fonda za regionalni razvoj i socijalnom fondu, bi to moglo biti vrlo važno. Zamislite da imamo državu članicu koja je izložena jakom šoku, što ima utjecaj na tržište rada. Na primjer, tu u tom slučaju bi mogli zaprimiti zahtjev za dodatnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda i možda bi bilo potrebno prebaciti neka sredstva iz RDF-a u ESF. No, e, postoje određena pravila koja treba cijelo vrijeme poštivati. Imamo gornu granicu višegodišnjeg financijskog okvira, imamo tematske zahtjeve, imamo financijsko dodjeljivanje po kategoriji i po regiji. To znači da je također jasno da se bilo kakav prijenos financijskih sredstava može odvijati samo na određen način. Dakle, ne može se dogoditi da se e, novac prebaci iz sredstava doljenih za siromašnije zemlje i da se prebaci na bogatije zemlje. Reprogramiranje i cjelokupni postupak predviđa se da će se to odvijati u roku od 11 mjeseci. To znači da se to odvija u okviru jednog ciklusa revizije politike. To treba završiti prije nego što započne sljedeći ciklus. Započinje sa eventualnim zahtjevom koji izlaže Europska komisija da se izvrši reprogramiranje u okviru četiri mjeseci od kad je Europska ko vijeće prihvatilo preporuke specifične za određenu zemlju. A zahtjevi za reprogramiranjem moraju biti jako dobro objašnjeni. Mora postojati potreba za intervencijom na razini Europske unije, to treba objasniti. Treba objasniti kako bi e, europski europska financijska sredstva mogla pomoći u sučavanju sa izazovima i zašto trenutno, trenutna dodjela sustava nije dovoljna na Europskoj komisiji da naznači koje će programe ojačati ili koje prioritete će ojačati, a državama članicama ostavljamo na izbor koje želi smanjiti. Zato što je to više manje tako da su države članice zadužene za taj dio. No, Europska komisija će reći imali nekih prioriteta koje treba zaštititi od toga da se smanje. Mislim da je to isto razumljivo. Moglo bi doći do situacije kada je predviđeno da se smanje financijska sredstva za određeni instrument. teoretski gledano, a bilo je takvih nekih slučajeva u povijesti, ako imate pregrijano gospodarstvo, ako se na primjer ulaže u infrastrukturu, onda bi možda bilo gore da se prebace dodjela sredstava u taj sektor, barem privremeno, jer bi se tako još dodatno doprinjelo pregrijavanju gospodarstva. Dakle, taj, ta mogućnost je u teoriji moguća. Zatim, također smatramo da bi trebalo imati samo minimalni, minimalni broj prioriteta i operativnih programa. Po nama nije smisleno da pojačamo jedan operativni program ili jedan prioritet, a da zatim smanjimo recimo sve druge operativne programe prioritete. U tom smislu moramo to jasno izbjeći. Od strane Europske komisije imamo e, jasne naznake što se tiče minimalnih sadržaja amandmana. Reći ćemo državama članicama kako bi trebala izgledati intervencija, koje ciljeve e, s njom želimo postići i što bi trebao biti najmanji mogući opseg e, financijskih resursa koji bi se trebali iskoristiti za ojačavanje ili oslabljivanje određenih prioriteta. Ono što zatim vidimo je odgovor od članica moguće je da bi imali revidirane financijske tablice, revidirani sažetak glavnih ciljeva, strategije programa i objašnjenja kako će se njima, s njima postići ciljevi, te opis i vrsta različitih aktivnosti. Mi ne tražimo od država članica da naprave ponovno eksante procjenu. Dakle, morate biti svjesni toga da to ne želimo. Želimo da to preraste u opsežnu birokratsku vježbu. Što će se dogoditi ako država članica ne reagira na zahtjev komisije? Kao prvo, mi smatramo da budući da se nalazimo u stalnom dijalogu sa državama članicama, da ne bi trebalo biti moguće da dođemo u takvu situaciju. Ali ako država članica uopće ne reagira u okviru zadanih rokova, onda bi to predstavljalo definiciju neučinkovite aktivnosti. Ako bismo s druge strane dobili odgovor od strane država članica i zatim vidjeli da njihov odgovor nije kvalitetan, da nije zadovoljavajuć, onda bismo i to mogli smatrati neučinkovitom aktivnošću. I tu postoji niz aspekata gdje možemo reći da država članica ne reagira na sam, samu srž zahtjeva ili da država članica nije dosljedna u svom odgovoru, što bi zatim e, mogli biti faktori koji bi mogli prouzročiti naše negativno mišljenje. No, u svakom slučaju moramo imati situaciju gdje ili nemamo odgovora, reakcije ili gdje nemamo odgovarajuću reakciju koja odgovara na e, naše zabrinutosti. U takvoj situaciji Europska komisija može predložiti suspendiranje dijela ili svih financijskih sredstava za prioritete o kojima se radi. I kao što sam rekao, to se može dogoditi kada se pojavi jedna od ove dvije situacije, da li ili nikakav odgovor ili nedovoljno kvalitetan odgovor. U tom slučaju Europska komisija može predložiti suspendiranje. Odluka o suspendiranju je doduše nešto što će Europska komisija pažljivo razmotriti. Prije svega ćemo razmotriti okolnosti u kojima se nalazi pojedina država članica. Ako su izuzetne okolnosti, ako se, na primjer, država članica nalazi u recesiji ili ako postoji situacija na tržištu rada koja zahtjeva da jasno naznačimo da ta država članica ne smije snositi još dodatni teret u tom trenutku, onda će Europska komisija to zasigurno uzeti u obzir. Mi smo također razmotrili kriterije prema kojima određeni program treba biti obustavljen. I svakog puta smo odlučili ne dirati u one prioritete programa koje želimo ojačati. To je logika cjelokupnog ovog djelovanja. I također smo rekli da nećemo zadirati u programe za koje smatramo da trebamo na neki način zaštititi. Dakle, zahtjev bit će upućen zahtjev da se utvrde prioritetni područje, prioritetna područja operativnog programa. Može se zatražiti obustava sredstava, isplate sredstava e, na, od 50%, a također se mogu uzeti u obzir i neki drugi kriteriji koji e, mogu dovesti do smanjenja ovog procenta. U svakom slučaju, ako država članica nikako ne reagira, a vijeće donese odluku o obustavi isplate sredstava i nakon toga država članica ne reagira, u tom slučaju se može odlučiti da ta obustava e, ide do 100% sredstava. Dakle, da obustava bude potpuna. Ono što trebate shvatiti je da želimo imati pristup kojim ćemo zajamčiti učinkovito djelovanje i da želimo imati e, srazmjeran e, odgovor na zahtjev za reprogramiranje. Ne moramo ovdje sada ni govoriti o tome da se na da se ovim pitanjima ne možemo baviti automatski. Znači moramo svaki predmet e, proučiti pojedinačno i donijeti pravu odluku. Isto tako je jasno da moramo uzeti u obzir da, svaku državu, da prema svakoj državi članici postupamo na isti način. I ukoliko jedna država članica ima pristup velikom e, velikoj sumi sredstava iz ovih fondova i mi donesemo odluku o obustavi, to će značiti da ukoliko obustavimo 50% sredstava, radit će se o većoj sumi nego u odnosu na državu koja ima pristup e, manjoj sumi sredstava iz fondova. Dakle, na nama je da e, pazimo da ne kažnjavamo e, previše zemlje samo uz tu, taj matematički izračun. Također e, znamo da e, smanjenjem BDP-a povećavamo nezaposlenost i uzet ćemo u obzir rizik od socijalne isključenosti kada budemo donosili ovakvu odluku. Kada države članice ipak poduzmu one radnje od koje tražimo od njih, Europska komisija može automatski e, prekinuti obustavu. Što znači da neće biti neke nekog daljnjeg postupka koji će biti nužan kako bi se prekinula obustava. Financijska sredstva će e, automatski biti dodjeljena. Nadamo se da će Europska komisija naravno imati na raspolaganju sva ta sredstva koja se traže od njih, jer znate da je to e, stalni problem s kojim se suočavamo već neko vrijeme. Dakle, ako imamo na raspolaganju ta, ta sredstva, onda će se ona moći dodijeliti državi članici odmah nakon prekida obustave plaćanja. Morao sam dodati i ovaj slajd na kojem se govori o sudjelovanju Europskog parlamenta u ovom postupku. Kao što smo rekli, ovdje moram uzeti i političku dimenziju pitanja, ali isto tako i neke tehničke aspekte koje sam e, malo čas pokušao objasniti. No, jasno je da ono čime se mi ovdje bavimo, a to je e, primjena e, prvog dijela članka 23. dakle koji govori o reprogramiranju, Europska komisija će automatski informirati Europski parlament ukoliko dođe do rasprave sa državama članicama koja e, dovede do aktiviranja ove odredbe što znači da niti jedna akcija neće biti poduzeta od strane države članica, odnosno ukoliko komisija zatraži reprogramiranja, a država članica ne odgovori na taj zahtjev, onda se primjenjuje ovaj članak 23. A ako također se uzima u obzir i e, slučaj e, prekomjernog deficita ili makroekonomske neravnoteže i programi makroekonomskog makroekonomske prilagodbe, ali ukoliko ipak dođe do obustave isplate sredstava, Europski parlament će o tome biti informiran. Europska komisija će također informirati Europski parlament o svim e, detaljima vezanim uz reprogramiranje koji bi mogli dovesti do obustave isplate sredstava. To je ono što je predviđeno u ovoj uredbi i sigurno je da ćemo učiniti sve što u našoj moći kako bismo zadovoljili i vaše zahtjeve. Europski parlament može na e, vlastitu inicijativu pozvati komisiju na e, strukturirani dijalog o primjeni članka 23. bez obzira na to da li se radi o pojedinačnom slučaju kojeg se želi razmotriti ili općenito primjene članka 23. Također je predviđeno u samoj uredbi da će se 2017. godine komisija e, založiti za predstavljanje izvješća Europskom parlamentu u kojem će govoriti o primjeni ovog članka i ukoliko to bude potrebno, komisija se obvezala prilagoditi određene aspekte ovog članka i u tom slučaju će komisija dati adekvatan prijedlog. Dakle, to bi bilo sve za sada. Hvala. Hvala na ovim istrpnim informacijama. Hvala vam na predstavljanju ove komunikacije Europske komisije. Već znam da je gospodin Albrecht tražio riječ. Ako se neke druge kolege žele javiti, samo izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Evo, ja imam e, jedno pitanje. Jesam li dobro shvatio da ukoliko dođe do obustave isplate sredstava, to može predstavljati problem za određene države članice, problem nezaposlenosti, smanjenje BDP-a i tako dalje. Dakle, da li obustava ovisi o situaciji u zemlji članici. Da li to može značiti da zapravo e, do obustave neće ni doći možda u nekim situacijama jer u tom slučaju je sankcija prilično relativna. Dakle, iako napravite određene greške, a vaša zemlja se nalazi u teškoj situaciji, da li to znači da neće doći do obustave sredstava? Znači, ukoliko ste u teškoj situaciji, možete praviti greške, nećete biti kažnjeni za to. Naravno, sada malo e, karikiram, ali problem je stvaran. Dakle, tu možemo govoriti o takozvanim sankcijama. E, drugo pitanje, kako Što mislite koliko dugo će trajati reprogramiranje određenih sredstava u prošlosti je za to, su za to trebali mjeseci, ako ne i godine. Ako želite koristiti ovaj mehanizam, onda vam je nužno imati neki brz način reprogramiranja, jer inače E, sankcija neće biti primijenjena sve dok ne dođe do reprogramiranja, što znači da to može trajati jako dugo. Što komisija predlaže kako bi se ovaj postupak ubrzao? Hvala lijepa, gospođa Breso. Hvala. Najprije bih e, htjela tražiti tekst ove komunikacije kako bismo ga mogli razmotriti. I također bih htjela postaviti jedno pitanje. Ako sam dobro shvatila ovo izlaganje, do obustave može doći ili zbog kašnjenja u reprogramiranju ili temeljem sam ili ta obustava može biti vezana uz potrebe raspodjele sredstava e, uslijed programiranja, reprogramiranja. Dakle, to je pitanje koje mi je palo na pamet e, dok sam slušala ovo izlaganje. Dakle, od države članice se zatraži da izvrši reprogramiranje, da izmeni program kako bi program bio e, što učinkovitiji. Ukoliko država članica ne poduzme nikakvu mjeru u tom smislu, onda se e, razmatra obustava isplate sredstava u sve dok država članica ne reagira a ukoliko država članica ne reagira, onda se predviđa obustava sredstava ne samo za taj program, već se može mogu se obustaviti sredstva i za neki drugi program. E, ne znam da li je to svrha ovog, e, ove komunikacije i također bismo htjeli dobiti na pismeno tu komunikaciju. Hvala lijepo na tom pitanju. Želim samo naglasiti da u e, popisu osnovnih dokumenata za ovaj sastanak imate link prema tom dokumentu koji je objavljen već u sedmom mjesecu ove godine. Gospođa Vana, hvala lijepo. Imam samo jedno kratko pitanje. Možete li nam malo jasnije definirati ulogu partnera u slučaju reprogramiranja? Koje, kako se načelo partnerstva primjenjuje u slučaju reprogramiranja? Hvala. Imamo li još nekih pitanja? Ne. Dobro. Gospodin Zeller. nemamo samo države koje su federalno organizirane, već eh, i dosta centralizirane države članice, a u prošlosti se onda tu i tamo dogodilo da se zbog gospodarske situacije moralo provesti programiranje i da su zatim nacionalne vlade koristile financijska sredstva iz fondova. Dakle, ono što je zapravo trebalo biti udjeljeno regijama ili već bilo obećano regijama, se zatim iskoristilo za e, nacionalne interese i za ciljeve s tim u vezi. Sada ste rekli da reprogramiranje dolazi sa razine država članica zbog gospodarskog razvoja, a tu se, poklapam sa prethodnom govornicom, što što se na tu događa vezano uz e, višerazinsko upravljanje da se dakle ostvari transparentnost, to je da dakle projekti koji su već počeli da ne pate zbog reprogramiranja. To je jedna stvar, a s druge strane možemo imati nacionalne odluke koje zatim mijenjaju prioritete na regionalnoj razini ili bi mogli promijeniti te prioritete. Na primjer, jedna država kaže sada da ne žele digitalnu agendu, da žele e, razvoj širokopojasnog interneta e, drugačije razviti, to do sada nije bilo predviđeno. Regije zatim kažu da, mi ćemo to napraviti, ali to znači da moramo promijeniti naše ciljeve koje smo do sada imali u operativnim programima. Je li to onda isto nešto što zahtjeva odobrenje Europske komisije i kako se onda to može najučinkovitije napraviti da to ne zauzme jako puno vremena e, dok se ne, stigne s jedne točke na drugu točku. Hvala. Hvala. Imamo li još nekih pitanja? Ne. Gospodine Nisler, možete li odgovoriti na ova pitanja? Hvala lijepo na svim postavljenim pitanjima na koja ću pokušati odgovoriti. Najprije gospodin Olbricht. Najprije mislim da trebamo zaista napraviti razliku među slučajevima snage 2 i snage 1. Ja nisam e, govorio o ovim strožijim slučajevima koji traže strožije E, mehaničke radnje vezane uz obustavu ne samo plaćanja već i predviđenih cjelokupnih predviđenih e, sredstava. Dakle, kontekst je tu u potpunosti drugačiji. Tu se radi o, na primjer, zemlji članici koja e, zaista nikako ne odgovara na E, zahtjeve koje je vijeće ili komisija uputila u više navrata i tražila prilagodbe od strane države. A ja sam govorio o slučajevima takozvane snage 1 koji se tiču e, zemalja kojima su izdate pojedinačne preporuke. Radi se o relevantnim preporukama za pojedinačne zemlje koje moraju biti e, povezane sa e, programom o kojem govorimo. Znači tu mora biti značajan broj e, ovih preporuka za pojedinačne zemlje, ali to također možemo ostaviti po strani sada. Pitamo se je li nužno doći do te točke kad da utvrdimo da evropski fond, da se evropski fondovi moraju mobilizirati, a država članica se ne složi s tim, u tom slučaju Europska komisija može tražiti reprogramiranje. I ovim zapravo odgovaram i na ono pitanje vezano uz e, kašnjenja. Mi svaki put pokušamo uspostaviti dijalog s državom članicom. To je zapravo prvi korak našeg djelovanja. Postoji neka vrsta neslužbenog razgovora s državom članicom e, kada država članica da neslužbeni odgovor, a Europska komisija komentira taj neslužbeni odgovor. Kroz e, takvu vrstu razmjene informacija možemo ili pronaći rješenje koje bi se onda primijenilo izvan cjelokupnog ovog konteksta ili bi shvatili da jednostavno moramo riješiti situaciju unutar ovog e, konteksta jer inače nećemo pronaći e, pravo rješenje. U tom slučaju na služben način država članica e, treba predstaviti situaciju komisiji. Ali bitno je pratiti sve ove korake kako bi se pronašlo odgovarajuće rješenje. Ukoliko država članica ne reagira ili ne odgovori na adekvatan način, onda Europska komisija može uputiti zahtjev za obustavu plaćanja. Ono što predviđamo u tom slučaju je da se uzme u obzir situacija u državi članici. Kada govorimo o plaćanju, tu trebamo govoriti i o E, obustavi plaćanja e, dijela financijskih sredstava koja su namijenjena relevantnim dijelovima operativnog programa. Znači, ne bismo htjeli otežati situaciju državi članici koja se već nalazi u teškoj situaciji. Moramo na neki način biti fleksibilni i prilagoditi e, takozvane sankcije situacije države članice. Ne želimo kažnjavati državu članicu i učiniti situaciju još težom nego što je. U svakom slučaju mi ono što tražimo od države članice je da prihvati suradnju s komisijom i da ta suradnja bude pozitivna. Koliko cjelokupan taj traje? Pa ne može trajati dulje od 11 mjeseci. Iz prostog razloga što bi tad se već približili narednom ciklusu europskog semestra koji donosi nove preporuke za pojedinačne zemlje. Iz sadašnje prakse smo primijetili da preporuke za pojedinačne zemlje se ne mijenjaju znatno iz godine u godinu. Obično se radi o višegodišnjim E, preporukama za pojedinačne zemlje. Samo u posebnim okolnostima možemo zamisliti e, situaciju, na primjer, ukoliko e, imamo zaista akutni manjak energije u nekoj državi zbog geopolitičke situacije, u takvoj situaciji bi se moglo desiti da se e, zatraži mobiliziranje svih raspoloživih instrumenata kako bi se ta situacija riješila. U tom slučaju bi se moglo tražiti izdavanje preporuke za pojedinačnu zemlju u kojoj se traži mobiliziranje određenih instrumenata i sredstava za rješavanje takve situacije. Ali u nekom normalnom kontekstu preporuke za pojedinačne zemlje imaju e, višegodišnji učinak sve dok e, situacija u zemlji se ne normalizira i dok se ne omogući temelj za primjenu operativnog programa. Gospođa Preso, e, postavili ste pitanje vezano uz e, zahtjev za reprogramiranje. Komisija je ta koja traži reprogramiranje, no međutim mi djelujemo na temelju onog što nam kaže vijeće. Dakle, bez preporuke vijeća mi ne možemo koristiti taj instrument. I ne možemo tražiti reprogramiranje. Iako znate da E, u praksi slobodno razgovaramo o prilagodbi određenih operativnih programa kroz e, dijalog kojeg imamo sa državama članicama i u tom smislu mislim da sam odgovorio na ovo pitanje. Izvolite, pojasnite. Da, ja sam na kraju jednog vaših e, slajdova pročitao da ukoliko se država slaže s promjenama, onda će biti obustavljena plaćanja kako bi se promijenila namjena fonda. To je malo bilo problematično. Dakle, jednom kada se složi s promjenom, dakle s reprogramiranjem, obustava može biti također može se također obnositi na promjenu dodjele sredstava. Dakle, to sam pročitao i nije mi bilo jasno zašto je tome tako. Jer e, je država ta koja odlučuje o tome, odnosno regija. Ali možda, možda sam to krivo protumačila. Hvala. Evo, ako možete ovo razjasniti. Pa, možda ako postoji situacija u kojoj EU odluči povući novce iz programa koji se odnosi na transport gdje se radi o velikim sredstvima i da se radi dakle na polju obrazovanja onda bi jasno bilo da mi ne bismo obustavili sredstva za program, obrazovni program, već bismo obustavili određena plaćanja. Dakle, ako se države članice slože s promjenom, onda bi sve bilo odblokirano i obustava bila ukinuta i plaćanja bi nastavila. Dakle, u slučaju da dobijemo zahtjev za plaćanja Eh, od strane operativnog programa za transport i to predstavlja 50%, onda bismo mogli platiti ta sredstva, jer tu se radi o već eh, preuzetim obvezama koja moraju biti isplaćena. Dakle, ta plaćanja bila odmah isplaćena. Glede pitanja austrijskog zastupnika o načelu partnerstva, to se donekle nadovezuje na ono što je rekao gospodin Zeller. Morate znati da ovo pitanje reprogramiranja zadovoljava odluke odbora za nadzor Dakle, odbor za nadzor će biti, nadzorni odbor će biti sazvan kako bi se odobrile promjene u operativnom programu, a u nadzornom odboru imate zastupljeno puno partnerstvo. Pitanje gospodina Zelera koje se odnosi na zaštne mjere za regije. Mislim da kada se radi o određenim projektima, to su stvari koje treba pažljivo razmotriti kada se donosi zahtjev za reprogramiranje. To sigurno nije nije cilj da takav zahtjev destabilizira nešto što je u tijeku provedbe. Evo kako ja tlumačim stvari. To treba sve rješavati dijalogom između komisije država članica. To je tako predviđeno. I odgovor država članica na takav zahtjev za reprogramiranje bi trebao objasniti koje su njihove zaštitne mjere i kako će to biti sve uzeto u obzir i kako se može izbjeći negativni utjecaj na programe. Zatim kada je riječ o nacionalnim prioritetima, te da bi to moglo izazvati određenu pre određenu promjenu u prioritetima na regionalnoj razini, pa mislim da morate imati na umu da ta mogućnost reprogramiranja može biti Relevantno samo kada se radi o podršci Europske unije. Dakle, uvijek postoji mogućnost da država članica kako bi se suočila sa određenim problemima na koje se ukaže u preporukama za pojedinačne zemlje. Dakle, ako se ne može riješiti probleme navedene u preporukama za pojedinačne države kroz nacionalne mjere, to ne znači da će se posezati za člankom 23. i podnijeti zahtjev za reprogramiranje. Dobro, hvala. Hvala na vašem doprinosu, hvala na odgovorima. Vidjet ćemo što će biti u državnom članicama u narednom razdeblju. Mi imamo program koji trebamo slijediti i nadam se da ćemo opet dobiti informaciju od strane komisije. Ako sam dobro shvatila, možda smo pokrenuli raspravu o nekim konkretnim slučajima. Je li tome tako? Jest. Hvala. Hvala. Sada nastavljamo dnevnim redom. Sljedeća točka je odobravanje odluka koordinatora. Koordinatori su se sinoć sastali i odluke njih su vam prosljeđene elektronskom poštom. Treba ih potvrditi, odnosno odobriti. Ima li kakvih primjedbi? Nema. Hvala. Ovim smatramo odluke koordinatora odobrenim. Sljedeća točka razno, imamo li ništa pod raznim? Ne, već smo imali dovoljno posla. I zadnja točka odnosi se na sljedeće sastanke. Treba nas obavijesti da je sljedeći sastanak programiran za ponedjeljak i utorak 6. i 7. listopad, međutim saslušanje e, povjerenika Timmermansa e, bit će održano ujutro 7. listopada. E, u vidu konferencije predsjednika koja je otvorena svim zastupnicima i prema pravilima Europskog parlamenta stoji da ne mogu sastanci odbora biti održani istovremeno, tako da moramo odkazati pola dana sastanka u utorak 7. ujutro 7. listopada, tako da ćemo ali ćemo ipak održati onih pola dana sastanka u ponedjeljak 6. listopada to poslijepodnevno, poslijepodnevni sastanak će se prvenstveno odnositi na suradnju s nadležnim odborom odbor regija i to će biti dio cijelotjednog programa koji je odbor regija organizirao i program detaljno ćemo vam naknadno dostaviti. Želim zahvaliti prevoditeljima na njihovom jučerašnjem današnjem radu i ovim zaključujem sastanak odbora regija. Hvala.